E, za e, isto tako e, program kvantitativnog olakšavanja i uključivanje programa otkupa korporativnog otkupa Tim mjerama ECB će i dalje olakšavati e, trošak kredita, e, e, to će smanjiti onda tu stopu kredita. Gospodin Drage će objasniti taj program i njegov utjecaj na rast i investicije. Mislim da će govoriti i o posljedicama negativnih kamatnih stopa za profitabilnost bankovnog sektora. Moram naglasiti da među studijama koje smo dobili u pripremi ovog monetarnog dijaloga, jedan postoji jedna e, analiza koja izračunava razinu investicija E, kakva bi ona bila kad bi odluke Europske središnje banke bile drugačije, a to pokazuje važnost djelovanja e, Europske središnje banke u podržavanju investicija. I bez e, takve monetarne politike bilo bi, bilo bi puno gora situacija u europodručju. To je važna situacija koja treba potaknuti oporavak e, e, uz primjenu e, jednog sklopa mjera. Gospodin Dragi nas uvijek na to upozorava. I posljednje, ali ne najmanje važno, preko sutra će biti referendum o ostanku Ujedinjenog kraljstva Europskoj uniji. Nadamo se pozitivnom ishodu ali sve institucije i Europska središnja banka su spremne se suočiti sa svim rezultatima i e, bojaznima vezanim za stabilnost. Gospodine Dragi, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, E, članovi gospodarskog i e, e, odbora za gospodarske i monetarne poslove, dame i gospodo, jako mi je drago što sam se vratio i govorim u vašem odboru na drugom raspravi ove godine. Kao prvo želim reći da Europska središnja banka uzima u obzir današnju presudu Saveznog njemačkog ustavnog suda ta presuda e, potvrđuje rješenje e, suda Europske unije koji je zaključio da program OMT je u skladu sa pravom Europske unije i potpada u, e, u okvire našeg mandata. U mojim današnjim primjedbama ja ću revidirati stanje e, oporavka europodručja i nedavne mjere monetarne politike koje je prihvatila Europska središnja banka. Onda na zahtjev ovoga odbora raspravit ću o e, budućnosti investicija i posebno zašto je potrebno dodatno djelovanje e, za jačanje zahtjeva za investicijama u europodručju. Što se tiče ekonomskog razvoja, Oporavak gospodarstva europodručja je dobio zamah na početku ove godine. Očekuje se da će e, skromno, ali stalno se povećavati, a to će podržavati e, dobra domaća potražnja i učinkovit učinkovita provedba naših mjera monetarne politike u e, realno gospodarstvo. Potrošači imaju koristi od relativno niskih cijena nafte i poboljšanih e, mogućnosti za zapošljavanje. Isto tako, investicije e, se polako jačaju, pojačavaju, a to podržavaju veće dobiti e, trgovačkih društava i povoljne, povoljni uvjeti financiranja. gledajući prema naprijed, prema makroekonomskim projekcijama eurosustava iz lipnja 2016. godišnji realni BDP e, se očekuje da će se povećati za 1,6% ove godine i za 1,7% u sljedeće dvije godine. Istovremeno, dinamika inflacije u europodručju je još uvijek dosta slaba, E, stopa inflacije je bila malo negativna u svibnju, a očekuje se da će i dalje ostati na niskoj razini u sljedećim mjesecima. Iako niske cijene nafte i dalje djeluju e, kao uteg za e, godišnju inflaciju, domaće, domaći pritisci na cijene, posebno od rasta plaća, osta, isto tako ostaju slabi i to reflektira e, stalni gospodarski, gospodarsku uspavanost. Prema e, projekcijama Eurosistema, inflacija bi trebala e, se malo oporaviti prema kraju 2016. godine, nakon toga očekuje se da će inflacija se i dalje povećati do 1,3% 2017. godine i 1,6% 2018. godine e, kako e, jedno oporavak gospodarstva mobilizira neiskorištene resurse. Od, početka naših mjera za kreditno olakšavanje u lipnju 2014 stope e, zajmova banaka za e, tvrtke i domaćinstva pale su za oko 90 i 80 e, bodova. To znači da su došle do povijesne niske razine u travnju 2016. E, stopa rasta bankovnih kredita u europodručju za e, trgovačka društva je bila pozitivna 2015. godine, a u istovremeno drugi izvori vanjskog financiranja, neto izdavanje e, vrijednosnih papira za dugove i dionice nefinancijskih društava su imali koristi od povoljnijih uvjeta na, tržištu kapitala, boljom korporativnom dobiti i sve većim zadržanim zaradama. E, ova olakšanje posebno osjećaju mala i srednja poduzeća koja e, se e, oslanjaju jako na bankovne kredite. U nedavnom istraživanju vezanom za pristup financiranju poduzeća, mala i srednja poduzeća i dalje su bilježila danje poboljšanje njihovog pristupa zajmovima i sve veću volju banaka da pruže zajmove sa nižim kamatama novi bankarski krediti trgovačkim društvima se koriste sve više za financiranje investicijskih projekata. Daljnji poticaj monetarne politike u monetarnoj politici je u pripremi. Mi smo započeli naš e, otkup e, trgovačkih e, obveznica početkom mjeseca. Program je počeo glatko sa velikim volumenom otkupa od početka 2016. godine i još očiglednije od kada je program e, otkupa korporativnih dionica najavljen e, u ožujku e, uvjeti za zajmove za trgovačka društva koje imaju izravan pristup tržištu obveznica su se poboljšali. Primjerice u prvoj polovici 2016. godine E, trošak e, duga na temelju tržišta za europodručje za nefinancijske e, korporacije je pao za 75 bodova. Mi očekujemo da će više trgovačkih društava, uključujući srednja trgovačka društva, biti u mogućnosti pristupiti tom izvoru financiranja u bliskoj budućnosti kako se to, taj, to tržište za dug eh, trgovačkih društava širi i produbljuje. Sutra ćemo započeti prvu prvo djelovanje naše eh, serije ciljanih dugoročnih eh, operacija refinanciranja takozvani Eltro 2. Eltro 2 će omogućiti bankama da osiguraju dugoročno financiranje uz vrlo povoljne uvjete koje mogu biti niski e, niske kao što je nizak, niska stopa e, mehanizma depozita. To će dalje olakšati e, trošak zajmova za privatni sektor i dati dodatni poticaj stvaranju kredita. Sve u svemu naše mjere su bile jako značajne E, za e, jedan solidan oporavak i tako su osigurale uvjete da se podigne inflacija na razine koje su bliže 2%, e, E, više od 2%, koje su bliže 2% e, u bliskoj budućnosti. One su e, podržale i oživljavanje potrošnje trajnih, trajne robe koju bilježimo od 2014. i konačno se to pokazuje u jačem, jačim investicijama koje nisu investicije u građevinsko, u građevinsko područje. Bez ovog stimulusa politike i rast i inflacija bi bili značajno niži. Naš e, paket iz ožvika je posebno e, olakšao e, rizike za budućnost europodručja i gospodarsku budućnost europodručja. Dodatni poticaj će stići iz mjera koje su još uvijek u ranoj fazi provedbe. Istovremeno, nesigurnost je još uvijek visoka, a rizici su još značajni Zbog stalno, stalno ranjivog stanja globalnog gospodarstva i geopolitičkih e, događaja. Mi ćemo blisko pratiti razvoj e, budućnosti stabilnosti cijena i spremni smo djelovati koristeći sve e, instrumente koje imamo na raspolaganju u sklopu našeg mandata, ako je to potrebno, kako bismo postigli naš cilj. Posebno je Europska središnja banka e, spremna na e, sve nepredviđene događaje nakon e, referenduma u Ujedinjenoj kraljevini o ostanku ili odlasku iz Europske unije. Nešto ću reći o investicijama u europodručje. Nakon vrlog, velikog pada koji je primijećen tijekom financijske krize 2008. i još većeg pada tijekom europske krize duga na nacionalnoj razini, E, realne investicije u europodručjima su se počele oporavljati. Posebno e, poslovno investiranje je prošlo kroz veliki oporavak od 2013. godine, a javne investicije i investicije u stanovanje su se nedavno široko stabilizirale. Usprkos tim pozitivnim trendovima, e, sadašnja razina investicija još uvijek nezadovoljavajuće Razina ukupnih realnih investicija u europodručje ostaje 10% e, niža od e, stanja prije krize. Zato trebamo danje djelovanje uključujući i na razini Europske unije. Investicijski plan za Europu, je dobro došao primjer. E, mi podržavamo njegovo proširenje i za 2018. godine, ali uspjeh sadašnjeg plana oslanja se i na njegov kapacitet da poboljša okoliš za investicije E, i na europskoj i na nacionalnoj razini. Samo reforme u tom području mogu zajamčiti e, dugoročni utjecaj e, takvih, takvog, takvog programa. Na razini Europske unije i ovdje Europski parlament ima važnu ulogu da odigra kao suzakonodavac. Mi moramo i dalje produbiti jedinstveno tržište, posebno u područjima energije, prijevoza, odnosno prometa i digitalnog gospodarstva. Morali bismo isto tako potpuno iskoristiti potencijal e, postojećeg zakonodavstva jedinstvenog tržišta, osiguravajući njegovu sveobuhvatnu provedbu i dosljednu provedbu, jačanje europske dimenzije regulatorne provedbe može pomoći e, smanjenju kompleksnosti E, pojačati e, jednake uvjete za sve i smanjiti e, rascijepkanost tržišta proizvoda. Osim toga, moramo odlučno djelovati kako bismo usmjerili štednju u produktivne investicije. Bankarska unija, bankovna unija, uključujući i Europsku središnju banku u svojoj ulozi e, makrobonitetne politike i mikrobonitetne politike ima važnu ulogu kako bi osigurala da bankovna tržišta učinkovito dodijele resurse u e, produktivnije mogućnosti investicija u europodručju. Napredak e, u, e, na tržištu kapitala Unije je isto tako značajan kako bi razvio e, povoljni okoliš za produktivne investicije u Europskoj uniji. To će diversificirati izvore financiranja koje trebaju investicije, posebno za e, projekt, dugoročne projekte malih i srednjih poduzeća, time što će bankovno financiranje uskladiti sa dubljim i razvijenim tržištem kapitala. Zakonodavni akti vezani za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju su e, mjerljivi primjeri načina na koji zakonodavstvo Europske unije može proširiti mogućnosti financiranja za e, trgovačka društva Europske unije, njegovati investicije preko granica i e, na kraju imati pozitivan učinak na e, investicijsku budućnost Europske unije. Na nacionalnoj razini reforme za poboljšanje uvjeta za poslovanje i smanjenje regulatornih i administrativnih uskih grla također treba primjenjivati. Cijeli institucijski okvir pomaže e, pretvaranje financijskih resursa u produktivne investicije, a to povećava produktivnost i e, konačno stvara radna mjesta. Neučinkovita javna nabava, porezni sustavi, e, pravosudni sustavi i okviri za, za stečaj E, koje smo primijetili u nekim zemljama treba brzo rješavati. E, preporuke za pojedine zemlje mogu biti jedan vrlo snažan mehanizam kako bi se prepoznale i e, otklonile prepreke za investicije u nekim zemljama one zemlje gdje su javne gdje to javne financije omogućavaju trebaju provesti javne investicije u područja koja vode prema rastu. Što se tiče ostalim zem... zemalja, želim spomenuti da e, dugoročne investicije imaju koristi od makroekonomskih politika okrenutih prema stabilnosti. Konačno investitori trebaju e, sigurnost vezanu za gospodarski institucionalni okoliš u kojem posluju. A to je jedan od razloga što je prije godinu dana e, od izvješće pet predsjednika izradilo plan za jačanje Europske ekonomske i monetarne unije. Na kraju, e, Gledajući unaprijed očekujemo da će gospodarski oporavak biti umjeren, ali stalan a kako bi taj oporavak bio konsolidiran, naši, napori trebaju biti usredotočeni na snažne politike kako bi poboljšali okoliš za poslovanje, kako bismo potakli investicije i povećali produktivnost postizanje tih ciljeva, ne samo da će stvoriti uvjete e, da inflacija e, se vrati na svoje razine koje su ispod, ali bliske, blizu 2%, nego će isto tako doprinijeti poboljšanju standarda života građana Europe. Građani i tržišta trebaju biti sigurni e, za, o našem kapacitetu da se suočimo sa zajedničkim izazovima s kojima se suočavamo i moramo e, i naše, naš cilj mora biti da ojačamo naš dom Europu. Hvala na pozornosti, sada sam na raspolaganju za pitanja. Hvala lijepa na vašim uvodnim riječima, posebno na vrlo sveobuhvatnim sveobuhvatnom spominjanju politika za povećanje razine investicije. A sada bismo dali riječ e, našim članovima da postave pitanja. Prvo naš supredsjedatelj Pavlo Zalba. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, predsjedniče Dragi. Hvala vam na ovom izlaganju. Ja ću postaviti tri pitanja. Prvo pitanje se tiče Brexita. Vi ste u nekoliko navrata istaknuli da ćete iskoristiti svo raspoloživo oružje. Ja uistinu želim vjerovati Europskoj središnjoj banci koja obično kad daje neka običanja radi i na tome da ih ispuni. Mi se svi nadamo da neće doći do izlaska Velike Britanije iz Europske unije, no eh, ukoliko do toga dođe što će poduzeti Europska središnja banka i što će još biti potrebno kako bi se ublažio potencijalni izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Drugo pitanje tiče se presude iz Karlsruhe. Obveza praćenja provedbe OMT-a, odnosno izravnih monetarnih transakcija. E, pitam se hoće li to izravno utjecati na rad Europske središnje banke. Imam još jedno pitanje. Nedavno smo čuli da je Europska središnja banka previše toga poduzimala kako bi potaknula oporavak i pokrenula reforme. Međutim, reforme nisu uvijek e, bile vidljive. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Ova monetarna politika koju provodite, smatrate li da uživa potporu država članica kroz reforme koje provode i ukoliko bi sve države članice provale potrebne reforme, znači li to da Europska središnja banka ne bi morala imati tako aktivnu monetarnu politiku? Hvala. Hvala lijepo. Što se tiče vašeg prvog pitanja, moram reći da je vrlo teško predvidjeti potencijalni učinak Brexita, odnosno kako će glasovanje na referendumu utjecati na tržišta i na gospodarstva država u eurozoni. Također bi bilo nezahvalno spekulirati o ishodu samog referenduma. Mogu samo reći da se nastojimo pripremiti kako bismo se mogli nositi sa svim mogućim ishodima. E, u ovom trenutku je teško reći nešto preciznije. Mi smo odradili sve pripremne radnje, sve što je bilo potrebno. Što se tiče vašeg drugog pitanja, prije svega želim reći da je ovaj program izravnih monetarnih transakcija omogućio da se održi jedinstvenost monetarne politike u europodručju. Mi smo oduvijek tvrdili da to spada u mandat Europske središnje banke u smislu održavanja stabilnosti cijena. To je izvorno potvrdio i Europski sud a danas i e, Njemački ustavni sud, pa smo, evo, mi to primili na znanje. Vaše treće pitanje bilo je u svezi sa e, reformama i monetarnom politikom. Monetarna politika koju provodimo ima za cilj da dođe do cikličkog oporavka i to se događa. Hoće li e, ciklički oporavak pretvoriti u strukturni oporavak? Odgovor je ne, ukoliko se ne budu provodile strukturne reforme. Zatim, ja sam u više navrata rekao, s obzirom da je inflacija monetarna pojava, da ovakva monetarna politika može dopustiti da se stopa inflacije vrati na ciljanu stopu od e, stope koja je ispod, ali blizu 2%. Međutim, dinamika i brzina kojom će se to dogoditi ovisit će u velikoj mjeri o, o provedbi strukturnih reformi. E, to će se dogoditi mnogo brže i e, mnogo, bilo bi mnogo manje bolno. U nekim zemljama se poduzimaju reforme, međutim e, potrebno je poduzeti i više. Hvala sada riječima Beres. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. E, hvala vam na vašim riječima danas i na tome što ste insistirali na važnosti investicija u Europi. Mislim da se to nadovezuje na vašu izjavu na e, Briselskom ekonomskom forumu ovdje u Briselu gdje ste rekli samo još jedno mogu naglasiti potrebu da se obnovi e, jasnoća i povjerenje vezano uz institucionalnu strukturu europodručja koje nije dovršeno. Napredak u tom području e, potrebno je ostvariti dugoročno, ali isto tako i kratkoročno budući da to utječe na investicije. E, imam zapravo dva pitanja vezano uz to. Vi ste e, jedan od autora izvješća pet predsjednika gdje se spominje mogućnost proračuna za europodručje. Kao što znate, e, u tijeku izrada izvješća u kojem se zagorava upravo takav pomak e, u europodručju. Kako gledate na buduće faze tog procesa neovisno o ishod referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini. Zatim e, također se počelo razgovarati o produžetku Junkerovog investicijskog plana. Dakle, osim nastavka na radu izvješća pet predsjednika, čini mi se da je ovaj Junkerov plan jedan vrlo relevantan instrument, vi ste to naveli kao primjer. Dakle, nastavno na to, e, treba li možda unijeti određene korektive kako bi se e, stavio veći naglasak na javno ulaganja koje bi mogla služiti kao poluga, a s druge strane možda bi trebalo revidirati stopu rizika e, koji je definiran na način da se e, previše privilegiraju investicije sa visokim prinosom, a istovremeno je e, postoji velika potreba za investicijama koje su manje rentabilne. E, između ostalog kako bi se postigla konvergencija gospodarstava. Hvala lijepo. Što se tiče vašeg prvog pitanja, mi smo mnogo puta istaknuli da monetarna unija nije dovršena i dok se ne dovrši bit će fragilna, a to znači da je ranjiva, da je izložena rizicima, da nije otporna na rizike, a da to isto tako znači da će građani možda platiti veću cijenu samo zato što njihova zemlja pripada monetarnoj uniji, što ne bi bio slučaj da je dovršena. E, monetarnu uniju treba dovršiti e, nekoliko segmenata. Kao prvo ona bi trebala biti otpornija na šokove, zatim treba povećati mobilnost i treba e, povećati raspodjelu rizika, dovršiti uniju tržišta kapitala i e, uspostaviti mehanizam za apsorpciju šokova. E, dakle, to smo, e, na to se aludiralo i u izvješću petorice predsjednika. Prije svega, fiskalnu politiku ne treba pretjerano opteretiti. Prije financijske krize vidjeli smo da je u mnogim državama fiskalna situacija bila takva da se nisu mogli koristiti mjerama fiskalne politike. Oni su zapravo bili, ostali su lišeni bilo kakvih e, instrumenata koji bi im pomogli da se nose s krizom. Zato što je prethodnih godina fiskalna politika bila preopterećena ili je naprosto bilo previše grešaka u godinama koje su prethodile e, krizi. Dakle, fiskalna politika mora biti otporna, ne smije je se preopteretiti, a za e, nošenje sa asimetričnim šokovima potreban nam je mehanizam za apsorpciju šokova. Što bi bilo potrebno za dovršavanje Europske monetarne unije? Taj mehanizam za apsorpciju šoka podrazumijeva da e, zemlje imaju povjerenja jedno u drugu. A to znači solidarnost e, koja je popraćena odgovornošću. Da bi do toga došlo, e, potrebno je da države članice prije svega poštuju pravila a drugo da rade na konvergenciji. Imat ćemo prilike detaljnije razgovarati o tome, ali htio bih e, samo da shvatite kako se, se sve nadovezuje jedno na drugo. Dakle, ne želim samo dati tehnokratski odgovor na pitanje kako ojačati monetarnu uniju. No, e, dakle, Može se postaviti pitanje je li ovo jedini smjer prema naprijed. Ako pogledamo nedavno iskustvo, mislim da možemo biti optimistični, jer i bez stvaranja novih institucija objedinjeni su resursi e, kako bi se zadovoljile neke e, zajedničke potrebe, e, primjerice unutarnja i vanjska sigurnost. Postoji još jedan primjer koji je važan, a to je rather than creating institutions and then giving dakle zaštita dakle ovo je jedan drugačiji put ne ide se na osnivanje novih institucija naprosto su e, članovi odnosno članice Europske unije objedinile svoje resurse kako bi se mogle nositi sa nekim izazovima koje bi bilo teško rješavati pojedinačno. About investment and, uh, vaše drugo pitanje bilo je o investicijama. Ja sam više puta rekao da je argument e, koji zagovara e, više javnih ulaganja vrlo snažan za vrijeme krize države članice su išle na konsolidaciju proračuna, međutim, budući da se to radilo pod velikim pritiskom, one su se opredijelile za ono što je bilo najlakše, a to je povećanje poreza i smanjenje javnih ulaganja. Mislim da je vrlo važno da se razina javnih ulaganja vrati na prethodnu razinu, ona je još uvijek 10% niža nego u razdoblju prije krize, a čak i prije krize nije bila na e, povijesno rekordnoj visini. Velika e, većina zemalja je počela smanjivati javna ulaganja negdje sredinom 90-ih. Nadalje, sada je vrlo važno da selektivno određujemo gdje će se trošiti javna sredstva, dakle obrazovanje, digitalna agenda. To su područja koja bi trebala imati veću pozornost nego infrastruktura. E, u svakom slučaju mi pozdravljamo Junckerov plan, ali moramo imati na umu da ovaj proces nije brz, da neće odmah dati rezultate. Naravno, bolje je da već sada krenemo u izmjene proračuna, ali proces će biti spor. Europska središnja banka u svakom slučaju pozdravlja da će se program nastaviti i nakon 2018. Hvala. Hvala i vama. Pirko Lerner. Hvala. Čini se da postoje neka proturječja između ciljane stope inflacije Europske središnje banke, e, intervencija središnje banke i gospodarstva. Vi ste e, upravo objasnili zašto da, e, inflacijska stopa na toj, treba biti na toj ciljanoj razini. Jer e, inače može usporiti gospodarski rast. Ako je inflacijska stopa preniska, potrošači bi trebali povećati potrošnju. Suomen talous elpyisi nimenomaan takia. E, temeljem e, Finske banke, prema informacijama Finske središnje banke, e, dakle došlo je do opravka u gospodarstvu zbog povećane potrošnje kućanstava. Dakle, povećanje potražnje od kućanstava se financira kreditiranjem, budući da su kamatne stope niske, i to je djelomično posljedica aktivnosti Središnje banke. Dakle, moje pitanje sljedeće, E, treba li Europska središnja banka uskladiti e, inflacijsku stopu sa stanjem u ekonomiji i postoji li neka opasnost u tome da ove politike dovedu do e, prekomjernog kreditiranja, odnosno uzimanja zajmova od strane kućanstva i kako vi gledate na aktualne trendove? Hvala lijepa. E, kao što sam već spomenuo, e, gospodarski rast e, se nastavlja, dakle i raste jednim umjerenim tempom i to uglavnom zbog snažne domaće potražnje i ulaganja. Zapravo poslovna ulaganja su bila ključna u oporavku u posljednjem tromjesečju 2013. Believe that uh, this is uh, because of the 2015. Mi mislimo da to zbog uh, učinkovitosti naše monetarne politike kao i vrlo akomodativnog pristupa koji imamo od svibnja 2013. a možda već već i ranije bilo nekih naznaka. Isto tako e, to je olakšano zbog niskih cijena nafte, no već smo rekli da postoji i, negativne strane toga. E, plašimo li se da će takva akomodativna monetarna politika dovesti do povećanja zajmova? To nismo do sada zabilježili. E, došlo je do povećanja kreditiranja koje konstantno raste već gotovo tri godine. Međutim, te stope su, e, su vrlo umjerene, tako da zapravo danas nema nikakvih dokaza koji bi upućivali na to da se previše kreditira, dakle da se previše zajmova uzima. Mi e, stalno pratimo situaciju, i svjesni smo da rizici koji se tiču financijske stabilnosti, da ih treba zapravo, treba ih definirati i identificirati u ranoj fazi. Hvala gospodin Hvala. Hvala, e, predsjedniče Dragi. Dobrodošli, imam tri pitanja za vas. Na posljednjoj konferenciji za tisak spomenuli ste da su se e, financijski uvjeti u eurozoni postrožili u e, drugom mjesecu, što je dovelo do nekih mjera Europske središnje banke u ožujku i čini se da se s time nastavlja. E, je li Europska središnja banka zabrinuta da bi takve strože mjere mogle negativno utjecati na ekonomske uvjete u eurozoni? Drugo pitanje. Osam godina nakon početka krize neke države članice još uvijek imaju previsok javni deficit. Smatra li Europska središnja banka da bi se pravila trebala primjenjivati jednako na sve države članice a ne na samo na one manje. I treće pitanje, Neovisno o tome što su politike Europske središnje banke e, pomogle da se povrati povjerenje u kreditiranje, nije došlo do povećanja investicija. Hoće li Europska središnja banka razmišljati o tome da kupi više e, dakle više znači. više obveznica? Hvala lijepa. A, financijski uvjeti, ispričavam se. Okay. I'm sorry. Will, um, financial conditions actually have been... A, financijski uvjeti su stroži od siječnja a onda smo imali jedno duže razdoblje volatilnosti, međutim e, sada se to ublažilo. Mi smo na to reagirali e, našim paketom mjera iz ožujka. Iz ove današnje perspektive može se reći da smo morali čekati puni učinak mjera iz ožujka e, kako bi se to kako bi prošlo kroz čitavo gospodarstvo i usmjerili smo se na provedbu. Kao što sam već rekao, e, mi još radimo na provedbi. Sutra ćemo imati e, drugu fazu operacija ciljanih dugoročnih e, operacija refinanciranja i prethodno odobrene mjere dakle bavit ćemo se time kako one utječu na gospodarstvo u cjelini. Mi ćemo svakako e, budno pratiti situaciju na tržištima. Ukoliko dođe do neželjenog e, postroživanja financijskih uvjeta, dakle ukoliko uvjeti financiranja budu stroži, a ako bi to moglo utjecati na naš srednjoročnu prognozu inflacije, mi ćemo svakako iskoristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju. E, drugo pitanje bilo je o deficitu i o činjenici da e, nekoliko zemalja ima e, visok javni deficit. Europska središnja banka inzistira na tome da se e, pravila moraju provoditi dosljedno u državama članicama i da se pravila moraju provoditi pravodobno. Ta e, vjerodostojnost je od ključne važnosti. Mi ćemo nastaviti ustrati na tome, a ukoliko se pojave neka pravna pitanja vezano uz primjenu ovih pravila, onda na njih treba na odgovarajući način odgovoriti. Što se tiče vašeg trećeg pitanja, e, da, došlo je do povećanja investicija. Već sam rekao da je taj porast umjeren, ali ipak se događa. I to e, slijedi nakon snažnog trenda povećanja potrošnje i to smo mogli zabilježiti tijekom proteklih nekoliko mjeseci. Hvala lijepa gospodine dragi što ste danas došli ovamo. Vraćam se na ulaganja. Ključno pitanje u ovom dijalogu jeste da pokušamo razumjeti zašto ekspanzivna monetarna politika ESB-a nije dovela do povećavanja ulaganja, e, naročito ne do nivoa koji smo očekivali. E, vrlo sam pažljivo pročitala sve pripremne dokumente za ovaj sastanak i stalno me čudi činjenica pluralizma u raznim analiza e, raznih autora. Naime, što vidimo u tekstu, e, a to je u skladu što e, čujemo od poduzeća i što čujemo od analiza investicija. Činjenica e, koju naglašava poslovna zajednica i to općenite o stanju ekonomije i naročito stanju potražnje E, oni govore, o financiranju kredita, a to ima e, utjecaj naravno na ulaganja. Kad vas čujemo i kad čujemo što kažete, to je u neskladu sa stvarnim politikama ESB-a. Trebamo stimulirati potražnju moramo poticati javna ulaganja, kratkoročno i srednjoročno. Javna ulaganja imaju, imaju veliki utjecaj kako na gospodarstvo, tako i na državnu riznicu. To vidimo recimo u Portugalu. Politika štednje koja je tamo uvedena. Već smo vidjeli. Dva postotna boda je smanjen dug 2016. E, e, javna ulaganja treba poticati, to e, naglašavaju svi dok strukturne reforme i politika ESB-a nije u skladu s ovim što vi govorite. Htjela sam vam vrlo izravno upitati kako možete poticati javna ulaganja kako ne bi dal kako ne bismo trebali dalje strukturne reforme. U prvom redu da da pojasnimo stvari do sada. No, rekao, e, e, e, profitiraju od niskih cijena nafte, ulaganja rastu, profiti e, trgovačkih društava također. I specifičnije o ulaganjima nakon pada e, financijskoj krizi 2008. i novog pada e, velikog državnog duga, stvarna ulaganja u EU se sada uporavljaju, naročito poslovna ulaganja su uh, se oporavila od 2015. a javna i ulaganja i ulaganja u stambenu izgradnju su se povećala. E, usprkos e, tim pozitivnim e, trendovima ulaganja su još uvijek nezadovoljavajuće, još su uvijek 10% ispod nivoa prije financijske krize. Naša financijska politika je dovela do boljih financijskih uvjeta. Ulaganja rastu, ali ne dovoljno. Naravno, treba više učiniti. Javna ulaganja, situacija je sada bolja jer, su, jer je dobit trgovačkih društava vešna. Što se tiče javnih ulaganja, govorimo o europodručju i to prosjeku europodručja. Neki dijelovi još uvijek trpe od pomanjkanja ulaganja, a u nekim dijelovima eurozone ulaganja mnogo više rastu. E, ulaganja, da bi došlo do ulaganja, da bismo imali solidan oporavak ulaganja, e, e, to ne vidimo općenito u cijelom zapadnom svijetu. Međutim, u našem slučaju to treba vremena. I to stoga što mm, se stvarne e, odluke za ulaganja donose tijekom vremena. I one zahtijevaju od, određeni okoliš. Nesigurnost e, treba biti smanjena za ulagače. Ohrabruje nas ono što vidimo, ali naravno željeli bismo više. Javna ulaganja će naravno igrati u tome ulogu, o tome sam već govorio. E, da li bi e, bilo e, koja zemlja mogla odlučiti da poveća javna ulaganja? Ne, samo one koje zato imaju fiskalni prostor a one koje to nemaju moraju smanjiti e, e, državnu potrošnju i povećati javna ulaganja. Što više studiramo to, taj problem, kad vidimo sastav proračuna, vidimo koliko je ta struktura važna, koliko i veličina proračuna naročito e, država, za države koje su e, jako zadužene i imaju smanjeni pristup tržištu. Oni moraju restrukturirati svoje proračune kako bi osigurale da javna ulaganja budu povećana na sektorima koje sam spomenuo. Filip Lampert, e, pozdravljam vas predsjedniče, dragi ELA Eh, je prerogativ ESBA. Nadzor je bio eh, nacional. trebali bismo po eh, dva uvjetovanost za ten, dva nije više uvjetovanost tu je bila uvjetovanost u tim programima imali ste pristup dok ste e, povećavali za pozamljivanje e, stvarnoj ekonomiji. Je li to još uvijek slučaj? E, Povećanje stvarnoj ekonomiji je cilj. Ponovit ću nešto što ste rekli o državi. Jedna od stvari, rekli ste, koju treba postići je konvergencija. Slažem se ali ako pogledamo e, zemlje poput Italije, poznate je vrlo dobro, nakon 150 godina nakon ujedinjenja, ne možete reći da imate homogene ekonomske uvjete i kapacitete u toj zemlji. Njemečka se ujedinila isto vrijeme kad i Italije e, 25 godina nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke još uvijek imamo velike nejednakosti u ekonomskom tkivu zemlje. Ako to pogledam sa političke perspektive, e, to e, usklađivanje traje e, desetljećima. Mm, prvo pitanje o Eli. To bi sugeriralo one korak koji ste spomenuli to analiziramo, međutim stvar nije jednostavna. To, e, to zahtjeva daljnji transfer nadležnosti od nacionalnih e, tijela na ESB. A to su nadležnosti koje su vrlo često, e, koje se provode u vremenima stresa naše vijeće je to gledalo i o tome raspravljamo i razmišljamo, ali nemam ništa specifično ili substancijalno što bi vam tu mogao reći. Ne za sada. A Teltro 2, ne, imamo uvjetovanost, imamo uvjetovanost. Treća stvar jeste, je zaista ključna konvergencija u prvom redu e, to je e, stvar stupnja konvergencije. Naravno, to zahtjeva vrijeme, vremena je potrebno. Konvergencija je jedna od e, dimenzija povjerenja. Što želite jeste odlučan nampor da se traži konvergencija, a to u slučaju ovih raznih E, država članica znači da moraju poduzeti neke ključne reforme u, ključnim područjima i e, e, zaista se potruditi istinski se potruditi da zemlju do, dovedu do granica najboljih praksi međutim sve to zahtjeva puno vremena Mm, e, vidite i na Njemačkoj da to traje dugo. E, ako monetarna unija ne, bude samo transferna unija, trebamo konvergenciju kao esencijalni sastojak. Ako to imate, onda imate, ako to nemate, imate stalne dužnike i stalne vjerovnike ideja bi bila da e, imamo e, zemlje, e, da sve zemlje budu i vjerovnici i dužnici. Ali to je cilj koji se lako postiže i svako ne u kratko vrijeme. Ono što je realistično jeste odlučni napori da se cilj postigne. Hvala. Hvala. Markova ali ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče e, na vašem uvodu. Objasnite su te stvari s kojima se i slažem, recimo što se tiče javnih investicija. Ako zaista uspijemo investirati u istraživanje, inovacije, energetska tranzicija, to bi bilo lijepo. Međutim, projekti koje je EFSI odobrio ili fond Juncker, E, postoji mnogo infrastrukture koja to ne podržava. Međutim, idem sada na dva pitanja. Što se tiče e, ovog roadmapa pet predsjednika, moramo naći taj sporazum zajedničkog jamstva na depozite. Koja će biti uloga Središnje Europske banke u ovom programu za jamstava? E, SAD e, osigurava o, pe, do 550 tisuća dolara, ali e, središnja banka ne može zajamčiti više od 100 tisuća. Zašto sada tražite jedan glupi kompromis kada se radi o ponderiranu rizika na razini država kada bismo mogli e, vratiti e, onima koji žele unijeti taj kompromis činjenicom da neke europske banke imaju vrlo rizične programe vezane za treću razinu. Što se tiče bilance e, eura, Ekon smatra da bi tu taj proračun trebalo financirati, zato što u komisiji raspravljamo o nekom dosjeu i željeli bismo dobiti vaše mišljenje kako bi to trebalo financirati. S mojeg e, mišljenja E, u pravoj monetarnoj uniji zemlje koje imaju koristi od e, valute koja je podcijenjena imaju i jedan e, višak i krše europska pravila i zato bi oni te šokove trebali na neki način uravnotežiti kako bi se financirala neka područja koja slabo stoje. Imate li vi to mišljenje ili neko drugo? Hvala. Uh, što se tiče drugog pitanja, tu nemam odgovora, nemam što reći jer to i, e, to nije moja nadležnost. To je nešto što je specifično za vlade i za komisiju koje moraju financirati e, proračun zajednice. Mi moramo imati makro pogled na fiskalne politike u sadašnjem trenutku. A sada su one e, pomalo ekspanzionističke, a prije to nije bio slučaj. Na neki slučaj to podržava oporavak. A dalje se akcije mogu poduzeti na nacionalnoj razini mm, mm, čak ekspanzijom gdje zato ima prostora. E, što se tiče plana osiguranja štednih uloga, e, mi nemamo posebnu ulogu u tome. E, mi smo, ESB je dao mišljenje o mehanizmima, ali nemamo specifično stajalište u Sjedinjenim državama E, FDIC e, je nadležan za to, ne Fed. Mm, nisam siguran kakav je, e, kakva je to institucionalna struktura koja je za to nadležna. Kao što znate, sada su pregovori zastali. Jer s jedne strane Imamo želju da e, e, se u prvom redu smanji rizik portfelja banaka e, zahtjevom za limite na državne obveznice, a s druge strane jeste da se ide dalje s mehanizmima i onda da se učini provjera i vidi e, kako stoji s rizikom. Um, ono što možemo reći da je to treći stup e, bankovne unije i tu je važno postići e, neke vrste, vrstu kompromisa. Tako da se ulozi i, u, i depozitari tretiraju jednako mi ne možemo to učiniti za depozitore. E, tu imamo prostora za napredak kako bismo postigli jednake uvjete za sve e, štedne uloge u eurozoni. Barbara Kapel ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala predsjedniče dragi. Iz jedne e, studije Njemačke banke da je e, program e, kupovanja imovine sa e, izračunato se da se od 2016. do 2018. inflacija inflacija će porasti do jedan bod godišnje. Međutim, u svibnju su međutim cijene e, spale za 0,1%. Program kupovanja zajmova mm, e, je doveo do, toga da mnogi državni zajmovi e, imaju vrlo male rendite. Recimo jedna rendita je prodana za nedavno za 0,01 posto uh, s volumenom od 10 milijardi mjesečno. I tu vidimo da mm, uh, kupovine mm, uh, tih zajmova se već odražavaju na situaciju. Negativni stope, kamatne stope to imaju svoje djelovanje na tržištu obveznica bi moglo doći do panike, dolazi do opasnosti e, takozvanog mjehura. E, vi ste prošlog tjedna rekli nešto i važno u jednom govoru u Briselu ste rekli koliko je važno e, provesti strukturne reforme i uskladiti monetarnu politiku sa gospodarskom politikom koje mjere vi predlažete Europskoj politici ili Europskoj komisiji kako bi države članice eurozone e, provele više strukturnih e, reformi? E, samo 11% preporuka za pojedine zemlje se, se provode, pa je poticaj za provođenje reformi vrlo nizak. Hvala. Što predlažete? Hvala lijepa. Prvo bih rekao nešto o našoj projekciji inflacije. Naša projekcija smatra da će se inflacija povećati e, drugom polovicom ove godine. Ove godine, do kraja godine, e, e, prosječna stopa bi bila 0,2% a sljedeće godine će se povećati za 1,3, e, a 18. do 1,6%. Ovo, ovaj rast inflacije se događa zbog naše, naših politika monetar, e, mjera monetarne politike i e, očekivani oporavak eurozone. Vidite da rast E, se nastavlja i to stalno. Vidimo da tržište rada, uvjeti na tržištu rada se poboljšavaju i u određenom trenutku će doći do povećanja nominalnih plaća, što se već događa u nekim dijelovam eurozone, a ne svugdje, ne u cijeloj zoni. Isto tako će doći do bazičnih e, promjena zbog e, cijena nafte. E, e, stopa inflacije će zbog toga porasti na 1,3% sljedeće godine. To je u stvari mehanizam koji prebacuje ciljeve od rasta na inflaciju. To traje dulje nego što vi mislite? Svi bismo željeli e, mnogo bržu, e, brži oporavak i malo bolju inflaciju. Ali to nije iznenađujuće zbog duge, recesije, duge i duboke recesije. Pa ćemo trebati više vremena. E, ovo ekonomski pad će se sada apsorbirati pa će doći do rasta inflacije. E, točno je da je tempo e, strukturnih reformi nezadovoljavajući, općenito govoreći. Nacionalne vlade naravno će morati e, reagirati brže i raditi bolje na tom području. I nisam sasvim pesimističan u zadnje dvije i pol godine došlo do nekih strukturnih reformi u nekim zemljama. To nije bilo razdoblje sasvim bez akcije. Komisija se potpuno i, i mi se potpuno slažemo sa preporukama e, komisije. Jedina opaska koju imamo jeste da se preporuke moraju provesti i da treba nešto poduzeti kako bi se E, svi držali preporuka. Hvala. Markus Sverber ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče dragi što ste još jednom ovdje kod nas i što odgovarate na naša pitanja. E, vratio bih se na to da ste od 8. E, lipnja počeli kupovati zajmove poduzeća i da ćete to nastaviti. Od toga profitiraju naročito velika poduzeća sa izravnim pristupom tržištu koje već imaju povoljne uvjete financiranja. I, on i e, strani e, kapital e, se dovodi do smanjenja rizika pozemljivanja. Htio bih e, znati po kojim kriterijima ESB e, kupuje e, zajmove poduzeća. Kako pa, evaluirate rizičnost tih zajmova? Koje ste rizike spremni preuzeti u bilancu? Narušavanje rizika, je li to faktor u vašim odlukama? I kako reagira ESB kada je ponuda zajmova, ona počinje se razvodnjavati. E, e, u četvrtak ćemo imati referendum u Ujedinjenoj kraljevini i ESB i, Evropska, i Britanska središnja banka imaju zajednički plan za Brexit to je za slučaj da Britanci e, odluče izaći iz Europske unije. E, Kakva je obveza e, SBA da tu surađuje sa Središnjom bankom Ujedinjene kraljevine? Um, prvo pitanje je vezano za naš program korporativnih obveznica. Mi imamo jedan okvir za rizike koje smo uspostavili i osiguravamo da otkup takvih e, obveznica bude u skladu sa tim okvirom za rizike. I zato otkupljujemo korporativne obveze obveznice, e, štitimo našu bilancu a i naš proračun i e, isto tako smo e, neutralni u smislu tržišta u otkupu. Na taj način minimiziramo narušavanje tržišta vezanog za naš program. Program je započeo vrlo glatko i nastavlja biti takav i mi smo započeli sa dosta velikim volumenom, dakle ne suočavamo se sada sa većim e, preprekama za provedbu tog programa. Drugo, Hoće li to e, na neki način biti više povoljno za velike, velika trgovačka društva, a ne mala i srednja trgovačka društva? Ne. Mi zapravo vidimo da financiranje većih trgovačkih društava će dati prostora za mala i srednja poduzeća u zajmovima banaka. I onda će mala i srednja poduzeća imati više prostora e, u zajmovima banaka, a s obzirom da oni ovise o tim zajmovima, oni su to pozdravili i vidjeli smo isto tako i e, e, tablice vezane za, e, zajmove malih i srednjih poduzeća, da ti zajmovi se smanjuju za velika trgovačka društva. Što to znači? To znači da trošak bankovnih zajmova za mala i srednja poduzeća se više spustio od troška zajmova velikim trgovačkim društvima. I zato taj program samo jača e, upravo takav trend. Ako imam ovdje neke brojke, reći ću vam, e, stope za mala, male zajmove, iako su više nego za veće zajmove, e, smanjio se raspon između tih E, tih izrazajmova za 159 e, e, tih to, bodova 2015. Dakle, za treću, treći puta je već pokazano poboljšanje dostupnosti takvih zajmova za mala i srednja poduzeća, a i volju banaka da daju takve zajmove do ožujka 2016. do tada imamo podatke. Drugo pitanje, imamo li plan e, rada sa Ujedinjenom kraljevinom? Imamo jako široka savjetovanja između svih središnjih banaka u svijetu i e, e, MMF-a i ostalih, međutim još uvijek nemamo nikakvih planova preuzimanja obveza niti ništa slično. Hvala lijepa. Hvala. Jonas Fernandez. E, puno hvala, gospodine predsjedajući. E, višak tekućeg računa u Europskoj uniji se povećava iz godine u godinu, a to znači da je vrlo teško e, znati kako ćemo, kakav će biti program inflacije. Tijekom europskog semestra Raspravljali se o nekom upravljanju e, tim deficitom i viškom na e, tekućem računu. Može li europski semestar biti mehanizam koji će dobiti veći kapacitet kako bi se e, borio protiv neravnoteža vezanih za višak i deficit i deficit i MMF je proveo istraživanje učinka vezanog za vaše programe u zemljama kao što je Grčka. Želim vas pitati, mislite li da je Europska središnja banka e, da li će ona ugovoriti neke neovisne analize onoga što je učinila Europska središnja banka? I kao odgovor na prethodno pitanje rekli ste da pakt o stabilnosti, i rast E, da će se trebati uskladiti s njime na vrijeme. Ne znam da li postoje kritike prema nekim e, zemljama kao što je Španjolska ili da li je to bio vaš cilj? Želim samo da to pojasnite. Hvala. Hvala lijepa. Što se tiče posljednjeg pitanja, moram reći da pravila imaju smisla samo ako se dosljedno primjenjuju u svim zemljama i e, dosljedno kroz vrijeme. A korist e, pravila jest je tu ako oni jačaju vjerodostojnost e, sveukupnog poreznog okvira. Mi to smatramo dijelom E, stabilnosti, to jest e, sidro stabilnosti za europodručje. Isto tako, ako postoje pravna pitanja o primjeni, onda treba rješavati na primjeren način ta pitanja. To sam prije rekao, sad to samo ponavljam. Što se tiče e, da li ćemo ugovoriti neovisno, neovisnu studiju o bailoutu, to je nešto o čemu ćemo razmisliti još uvijek nismo donijeli nikakvu odluku, niti smo još o tome raspravljali. Što se tiče europskog semestra e, i viška e, europskog računa, znate da mi imamo veliki e, višak na tekućem računu već više godina. I idealni sastav sve, sveukupne agregatne potražnje eurozone bi bio kada bi e, taj višak bio manji, a kada bi sveukupna potražnja bila veća. I iz tih razloga to se nije još dogodilo, međutim iz razloga koje sam već spomenuo u svom uvodu, solidna domaća potražnja koja podupire oporavak bi se mogla dogoditi e, narednih godina. Dakle, možemo predvidjeti da s jačanjem domaće potražnje, e, bilo e, potrošnje investicija, isto tako ćemo na neki način smanjiti i taj višak na tekućem računu. Isto tako ako komponenta javne investicije se poveća u eurozoni. Hvala. Hvala, Ester Bilange. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, predsjedniče dragi. Više puta ste nam ovdje rekli da usprkos velikih rasprava o monetarnoj politici, monetarna politika može učiniti samo e, određene stvari. i Govorite o važnosti strukturnih reformi. Možete li nam reći, s obzirom na strukturne reforme, što mislite da je najhitnije? Koje reforme i u kojim područjima? kako bismo imali e, stvarni oporavak e, europodručja. A drugo, rekli ste da trebamo više monetarnih e, poticaja u pripremi. S obzirom na tu primjedbu, možete li biti malo konkretniji? Neki u ovom domu bi bili E, željni toga da vi uđete u svoj helikopter. Ne znam kako ste dobri u zraku, imate li e, licencu za upravljanje helikopterom? Ja baš ne bi voljela e, ući u helikopter, međutim o kakvim monetarnim poticajima govorite i kako dugo možemo tako davati te monetarne poticaje kada to sidro o kojem govorite, a to su reforme, odnosno e, sigurno spuštanje za vaš e, helikopter nije e, uređen ili nije dovoljno uređen. Hvala. Thank you. On, on, the reforms. Što se tiče strukturnih reformi, svaka zemlja ima svoj vlastiti plan i vrlo je teško konkretizirati koje strukturne reforme treba provesti. Ne radi se o tome da je sada jedna veličina za sve međutim ima zemalja koje imaju e, gospodarske strukture koje zahtijevaju određene promjene kako bi bile konkurentne i kako bi generirale rast i otvorile radna mjesta. A ima drugih zemalja gdje su e, potrebne drugačije promjene. Neke zemlje trebaju više reformi koje E, povećavaju konkurentnost proizvoda i usluga, dakle na tržištu proizvoda i usluga, a druge zemlje trebaju više toga napraviti e, u tržištu rada. Mnoge zemlje osim toga trebaju bolje obrazovanje. Trebamo postaviti pitanje Zašto je nezaposlenost toliko visoka? Je li to samo zbog e, nedovoljne potražnje? ili je to i zbog nekih strukturnih razloga. Ako se vratimo na godine prije krize 2007. stopa nezaposlenosti u eurozoni nije bila tako eh, puno različita od onoga što je ona danas. Ako se ne varam, bila je oko 9%. To pokazuje da se radi možda samo o problemu potražnje, međutim možda je to i problem strukture. A drugo pitanje je zašto je nezaposlenost mladih toliko visoka? To je vjerojatno zbog nekih e, propisa e, na tržištu rada koji su neke zemlje donijele e, krajem 2000. Međutim, to je i zbog toga što obrazovanje ne stvara stvarne vještine, ne razvija stvarne vještine. Onda se pitamo zašto realne, realne plaće za ulazak su toliko male. Neke zemlje su se vratile na 80. E, godine prošlog stoljeća što se toga tiče i e, opet to zahtijeva određene reforme koje bi trebalo uvesti i provesti. U drugim zemljama se radi o pravosuđu, tamo treba mnogo godina da jedan predmet se riješi na sudu, a svi troškovi koji su vezani za provedbu vladavine prava su jako visoki. A to plaća naravno cijelo društvo. Dakle, ono što govorim su samo primjeri raznih reformi koje su potrebne u mnogim zemljama. Drugo pitanje, kada me pitate jel postoji e, još monetarnih poticaja u pripremi, mislim da sam prije rekao, sada je vrijeme da se usredotočimo na provedbu. Od danas djelovanja i aktivnosti koje će se provesti i koje se sada provode, dovoljne su za usmjeravanje stope inflacije u jednu, e, na jednu stopu koja je ispod 2%, ali isto tako i očekivanja. Na to sam mislio kada sam o tome prije govorio. Hvala. Hvala, Petar Ziman. Gospodine dragi, prije ste u jednom odgovoru na pitanje kolega Balija o sigurnosti e, štednih uloga. Vi ste naglasili koliko je važno da imamo ista pravila za sve. To je upravo sada probala e, provesti e, komisija. Vidimo što se događa. Vijeće to blokira i imamo velike razlike u ovom domu onda se to međutim postavlja u pitanja. Moramo imati zajednički cilj, a to je u svim zemljama moramo imati e, garantiranu svotu koja će biti jednaka u svim zemljama članicama. To, ugla, to treba osigurati. Tu osiguranu svotu ne treba istovremeno E, e, nastojati sve ujednačiti. Međutim, ne smijemo dozvoliti da se povjerenje, e, da povjerenje opada, da se gubi sigurnost. Ako se u tome složimo, onda sumnjam da li nužno moramo u svim područjima imati ista pravila za sve. E, sadašnji prijedlog komisije e, ne predviđa ono što e, ono što dovodi do sigurnosti u mnogim zemljama. To su preventivne mjere, mjere koje sprečavaju nelikvidnost. Eh, u Njemačkoj je to eh, institut Ziherung, a u nekim drugim zemljama nešto drugo. Istovremeno ne bi bilo moguće u tim eh, nekim mjerama biti jedinstveni, da neke mjere koje vrijede u jednoj državi članici, da se one prenesu na druge Možda trebamo imati različite mjere. Možda nešto drugo od onoga što predlaže komisija. Kako možemo spriječiti destabilizaciju država članica koja dovodi do nepovjerenja ulagača, štediša. Hvala. Let me uh, e, općenito i e, dijeljenje rizika i smanjenje rizika su dvije strane iste medalje i to su isto stupovi koji ne bi smjeli e, uvjetovati jedan drugoga. Oboje doprinose istom cilju, a to je jačanje bankovne unije. Mi smo e, jako dobro napredovali u posljednjih dvije godine u jačanju bankovne unije, stvaranje e SSM-a i e, sveobuhvatna procjeni i sada to zadovoljava zahtjeve kapitala, kapitalne zahtjeve. Cilj je vjerojatno sada da osiguramo da se to ne odgađa u nedogled. Treba e, trebamo imati određene, određene majstone koji bi trebali uključiti najvažnije elemente za jačanje bankovne unije. Barem bi trebali imati, to bi trebali ograničiti na e, stvari koje su vezane za IDIS, i ne bi smjeli e, se, ne bi, voljeli, ne bi trebali voditi rasprave o kojima ne znamo i nisu sigurni rokovi. Treba dati prioritet e, punom provedbi e, DGSD-a i EBRD-a i e, usklađivanju ORD-a i isto tako daljem radu na ORD-ima unutar foruma CRD-a. Imamo vremena za to e, dok e, idemo prema potpunom Edisu kako bismo potpuno e, kako bismo omogućili jednake uvjete za sve i smanjili ovu utrku u bankovnom sektoru. Dakle, više govorimo o jednom procesu. Dakle, koji bi mogao biti proces u sljedećih nekoliko mjeseci kako bismo osigurali da to stalno ne odgađamo bi trebali usmjeriti možda našu pozornost. Thank you, Gunnar Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Kao prvo, nije li glavni i prvi korak e, kompletiranje monetarne unije kako bi svi mogli poštovati pravila? Drugo, a drugo je vezano za referendum u Ujedinjenoj kraljevini. Rekli ste nam da je Europska središnja banka pripremna, međutim, za što smo se pripremili? Za što bismo se trebali pripremiti? Ako dođe do e, odlaska e, Ujedinjene kraljevine, onda imamo mnogo nesigurnosti na unutarnjem tržištu, na financijskim tržištima, s obzirom da mnogo financijskih institucija koje su važne za Europu, za jednu Europu koja je slaba ili ranjiva, a isto tako u vremenskoj perspektivi ne radi se samo nekoliko mjeseci. Možda su one e, hitne reakcije takve, ali postoji jedna dugoročna nesigurnost. E, željeli bismo vidjeti koje je vaše mišljenje, ne vaše predviđenje o ishodima, nego za što bismo se mi trebali pripremiti. Mislim da je bitno znati da je OECD kao i MMF predviđaju dugoročnu recesiju, a to bi moglo oštetiti, oštetiti e, sva naša gospodarstva. I konačno vezano za monetarnu politiku, imam poteškoća shvatiti Zašto niske cijene nafte i niže cijene digitalnog gospodarstva stvaraju problema u gospodarstvu Europske unije i povećavaju inflaciju, a istovremeno se trebamo, trebamo konkurirati na e, sve veću opskrbu i niskim plaćama. A poveća, kako možemo konkurirati niskim plaćama povećanjem europskih plaća? To nisam nikada vidio. E, mislim da je to e, viđeno i u perspektivi financijskih balona. Što se tiče Brexita, već sam rekao da ne želim spekulirati kada je riječ o ishodu i posljedicama referenduma. Mi pratimo sve relevantne ekonomske, financijske, pravne i političke događaje u tom kontekstu da bismo mogli dati ocjenu i reagirati. Bićemo spremni na sve mogućnosti. Što se nas tiče, najvažnije će biti stabilizacija tržišta, osigurati likvidnost, imamo postojeće swap linije sa drugim središnjim bankama i u osnovi imamo već aranžmane koji se tiču likvidnosti. Dakle, to već postoji i mi ćemo provjeriti i osigurati se da su oni adekvatni. Da, istina je da će to imati svoje kratkoročne i dugoročne posljedice i vrlo je teško sada u ovom trenutku reći što ćemo poduzeti u e, nekoj konkretnoj situaciji. Žao mi je, znam da ovaj odgovor nije zadovoljavajući za vas, ali to je to. E, zatim, e, što se tiče cijene nafte, e, samo se sjetite pada cijena nafte. Na početku je cijena bila oko 100 eura po barelu, to je bilo 2014. godine. Nakon toga je zbog promjena u ponudi došlo do e, drastičnog pada i na početku 2014. mi i svi ostali smo mislili da su e, niske cijene nafte dobre za rast u Europi. Međutim, 2015. E, godine je u jednadžbu ušla i potražnja, dakle cijene su pale ne zbog ponude, nego zbog nedovoljne potražnje. i to je također podupiralo rast u eurozoni. E, krajem siječnja e, je cijena sirove nafte dosekla rekordnu nisku razinu i zatim se povećala za oko 8%. I tu također vidimo nekoliko različitih čimbenika, dakle imamo faktore koji se tiču ponude, budući da je došlo do e, smanjenja e, proizvodnje iz škriljevca u SAD-u, ali također se povećala potražnja. U tom smislu je porast e, cijena nafte posljedica visoke potražnje i to je pozitivno za eurozonu. A sa porastom cijena nafte, očekujemo i da će se vratiti inflacija i da će biti u skladu sa našim ciljem tijekom 2016., 2017. i 2018. Sve u svemu, riječ je o e, dakle, pozitivnom razvoju događaja. E, dobili smo i nedavno analizu MMF-a vezano s to pitanje i Dakle, MMF i naše institucije e, sada mogu izmjeriti utjecaj na gospodarski rast. Kako to da nedavni pad cijena nafte nije doveo do značajnog povećanja gospodarskog rasta u svijetu, kao što se moglo očekivati prije nekoliko godina. E, ta analiza je prilično sveobuhvatna i cjelovita i detaljna, a jedan od razloga je sljedeći. E, dakle, udio proizvodnje nafte od strane zemalja proizvođača je vrlo velik, mnogo veći nego ranije. I upravo zato su niske cijene nafte i niske cijene robe općenito utječu na svjetsku proizvodnju i to više nego što je to bio slučaj ranije. A postoje i neki drugi razlice. Hvala, Andreja Kocolini. E, hvala što ste ovdje s nama. Ja insistiram e, na jednu, e, na monetarnu, na monetarnoj politici i investicijama. Naravno, jako je bitna monetarna politika i njezina učinkovitost. Međutim, ona ne proizvodi ekspanzivne efekte za investicije sa vrlo malom raspoloživostim kredita a posebno kredita za investicije koje su još uvijek jako slabe. Kako objašnjavate da ne postoji sekundarni učinak na unutarnje gospodarstvo u smislu rasta investicija, uključujući i pitanje kredita, sa jednim učinkom i na, e, na BDP. E, kako, e, kako se to razlikuje od od predviđanja rasta BDP-a koje ste predvidjeli. Dakle, inflacija je, će, se predviđa da će biti blizu 2%, međutim, radili se o e, srednjoj stopi ili i e, stope e, pojedinih država članica. Koja su područja ili makroekonomska područja ili sektori za koje smatrate da su dobre za rast u srednjoročnom razdoblju i za održivost investicija s obzirom na otvaranje radnih mjesta? Now, on, on your first question, I think... Što se tiče vašeg prvog pitanja, mislim da sam već dao odgovor, ali mogu to razraditi. Ako pogledamo ulaganja tijekom nekoliko posljednjih godina, vidimo da su ta ulaganja bila vrlo niska u eurozoni zbog niske potražnje i niskog stupnja profitabilnosti. Dakle, visoki dug poduzeća, neizvjesnost, a kad je riječ o malim i srednjim poduzećima, tu smo imali i problema s kreditiranjem. Nekoliko godina krediti nisu bili dostupni. E, sada vidimo da dolazi do oporavka e, kada je riječ o e, dakle, ulaganjima u poslovnom sektoru. To je krenulo negdje početkom 2013. godine. U posljednjem tromjesečju 2015. godine to je bio glavni pokretač oporavka. Koji je glavni, glavni razlog za to? Pa sigurno je na to utjecala naša monetarna politika, zatim povratak eh, na veću potražnju, u određenoj mjeri i manja zaduženost e, e, dakle trgovačkih društava i niske kamatne stope. Međutim, postoje i neke strukturne prepreke koje uspravaju i negativno utječu na investicijske planove. Možda je najvažniji zapravo koji treba spomenuti niska potencijalna, e, potencijalni rast proizvodnje. I to zato što države moraju provoditi strukturne reforme koje može dovesti do e, povećanja e, porasta proizvodnje. Dakle, žao mi što to moram ponovno spomenuti. Iz tog razloga se intenzivno bavimo strukturnim reformama. Vi ste također spomenuli e, različite inflacijske stope, da to ovisi o zemljama e, i na to sam trebao već odgovoriti kada sam govorio da sam odgovarala na prethodno pitanje, mi, naša ciljena inflacija je blizu, ali ispod 2%. Dakle, to je ciljena inflacijska stopa. E, to je definirano tako 2003. godine, a razlozi koji su tada postoji i dalje stoje. Dakle, nema nikakvog dobrog razloga da se mijenja ta ciljana inflacijska stopa za koje su se odlučile sve veće središnje banke u svijetu e, početkom 2000. odnosno 2000-ih. samo bih još nešto dodao, a možemo o tome još razgovarati. Promjene u ciljevima politike u slučaju da cilj nije ispunjen, neće dovesti do jačanja vjerodostojnosti neke institucije. Hvala lijepa. Hvala i vama. Danuta Hrbner ima riječ. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam dva pitanja za vas. E, jedno pitanje se tiče podataka koji su nedavno objavljeni, koji ukazuju na to da postoji nedostatak međunarodne imovine visoko kvalitetne imovine koja je prihvatljiva za transakcije među svjetskim državama. To, su, to je uglavnom imovina koju izdaju središnje banke ili supranacionalne institucije ili pak države koje imaju rating trostrukog A. E, to znači da se zapravo likvidnost u svijetu smanjila od 2009. do sada sa 60 na 30%. Postoje neke ideje o tome na koji način e, se može poboljšati pristup takvoj imovini sa, e, dakle, putem dionica. To bi onda trebalo prihvatiti središnje banke. Ne znam što, e, kako vi gledate na pitanje likvidnosti na međunarodnim tržištima, budući da tu moramo uzeti u obzir i općenito e, spor gospodarski rast u svijetu i nedostatak potražnje. Međutim, moje drugo pitanje tiče se nečeg, nečeg drugog. Mislim da ovi podaci dolaze iz, Evropske, iz Engleske središnje banke, ali to je jedan svjetski fenomen. Posljednjih desetljeća bilježi se snažan pad u kamatnim stopama Tijekom posljednjih 30 godina to se smanjilo za 5 postotnih bodova. Dakle, koliko e, ja shvaćam, deflacija i e, taj strukturni e, fenomen također su utjecali na neutralizaciju vaše politike smanjivanja kamatnih stopa posljednjih godina. Dakle, uzimate li vi u obzir te strukturne, dugoročne, globalne pojave u vašem promišljanju o budućoj monetarnoj politici, dakle kada konačno trend bude pozitivan, jer mislim da će to utjecati i utječe na efikasnost monetarne politike. Hvala. Pa što se tiče nedostatka sigurne imovine, e, to je nešto o čemu se svakako raspravlja, posebno u e, Europskoj uniji, bilo je nekoliko studija i mi, mi ćemo u utorak razgovarati o tome u ESRB-u. I jedna od hipoteza Savjetodavnog znanstvenog odbora ESRB-a e, upravo ukazuje e, na to da se o tome razmišlja. Sada je preuranjen da vam o tome nešto kažem. Vidjet ćemo kako se to može riješiti, no to je svakako prisutno u eurozoni. U bilo kada kada se pojavi e, neki problem, neki vanjski šok, e, dakle to dovodi do ozbiljnih poteškoća. Što se tiče vašeg drugog pitanja, Istina je da je došlo do smanjenja realne e, stope posljednjih godina. Postoji nekoliko objašnjenja za tu pojavu. nije sasvim jasno može li se ta teorija primijeniti na eurozonu. Naime, mi smo dobili mnogo u smislu produktivnosti, tako da bismo mogli usporediti, tako da je teško zapravo usporediti našu situaciju sa SAD-om jer je ta teorija proizišla iz SAD-a. Što se tiče dakle, te realne stope inflacije, ona u nekoj mjeri odražava uvjete gospodarskog rasta i e, dakle e, potencijalnog e, proizvodnog rasta. Da, to je nešto što se svakako uzima u obzir kod kreiranja monetarne politike. Hvala, georgios Izvolite. Hvala. Hvala lijepo. Imam jedno pitanje za gospodina Dragija, a tiče se situacije u Grčkoj. Mislim da je on dao doprinos stabilizaciji situacije u Grčkoj i sada je situacija bitno drugačija u odnosu na onu prije godinu dana. Međutim, nije dovoljno da se zemlja stabilizira. Već smo spomenuli da su investicije u Europskoj uniji na razini koja je 10% niža od e, one u razdoblju prije krize. A u, kada je riječ o Grčkoj, ta stopa iznosi 50% u odnosu na razdoblje prije krize. Imam jedno pitanje za vas. Kako riješiti taj e, problem nedostatka investicija u Grčkoj? to je veliki problem. E, banke imaju poteškoće, e, zatim e, male i srednja poduzeća imaju dakle kredite koji su nenaplativi. 36% je takvih kredita. Što predlaže Europska središnja banka? A ukoliko ne dođe do značajnog skoka u investicijama u sljedećih 6 do 12 mjeseci, mislim da ćemo opet imati krizu u Grčkoj. Hvala lijepo. Prije svega želim pozdraviti velike pomake koje su postignuti u Grčkoj, posebno e, kada je riječ o stabiliziranju situacije. To je bilo vrlo zahtjevno, prethodne mjere koje su dogovorene su, su provedene i odluka e, dakle odbora direktora SM-a je o isplati donesena. Dakle, kombinacija strukturnih reformi i ove politike eh, i dalje će imati za posljedicu stabilizaciju i to će sigurno stvoriti preduvjete za povratak povjerenja. A s povratkom povjerenja doći će i do bolje financijske situacije. Kao što ste i sami aludirali, tu postoji još neke slabosti u bankarskom sektoru i zato je važno zakonodavstvo. Odgovarajući zakonski propisi omogućit će bankama Uh, Omogućit će bankama da se e, riješe problema koji usporavaju kreditiranje, oslabljuju banke i zapravo otežavaju njihovu funkciju davanja potpore privatnom sektoru. Trebali bismo također biti svjesni da je u posljednjih nekoliko mjeseci e, došlo do e, odlaska, odnosno do podizanja depozita, depozito u smislu, dakle, kada govorimo o likvidnosti. I tu, to je situacija koja se može poboljšati ako se budu provodile odgovarajuće politike. Isto tako mislim da bi uz povratak povjerenja moglo doći do postupnog smanjenja e, kontrole kapitala. Međutim, to je odluka koju će morati donijeti grčka vlada, ne Europska središnja banka. Mislim da bi taj čimbenik također e, doprinjeo osnaživanju gospodarstva i e, omogućio bolji pristup tržištu. Mislim da je to postalo prije godinu i po dana, ne tako davno. Hvala. Hvala, kolega Jakub. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine dragi, veliko nas je zadovoljstvo što vas možemo ovdje pozdraviti. Jedan od razloga što je oporavak u EU spor, dakle zbog slabijeg oporavka bilanci banaka u eurozoni i s obzirom na to moje pitanje je sljedeće. Može li monetarna politika u ovom trenutku brinuti o utjecaju na bilance banaka i e, negativnih e, kamatnih stopa središnje banke koje mogu zapravo djelovati ambivalentno. Ili će poticati banke da daju više zajmova, a one koje to ne mogu, e, dakle, to će se negativno odraziti na njihovu bilancu. E, pitam se što mislite o tome. Zatim tu je i pitanje što bismo trebali poduzeti e, u bankovnoj uniji. E, usprkos stres testovima još uvijek postoje, još uvijek situacija nije izjednačena u čitavom području. Vi ste odgovorili Peteru Zimanu vezano uz EDIS. Rekli ste da smanjivanje rizika mora biti direktno povezano sa Edisom. Mislim da je to dobra ideja. Prije nekoliko tjedana imali smo saslušanje o Edisu upravo u ovom odboru. Brugal je tada iznio argument da ta veza postoji kada je riječ o nediversificiranim, nediversificiranoj imovini država e, u bilancama. Thank you. Uh, uh, Hvala lijepa. Uh, e, ja ću vam pokušati reći kako mi gledamo na negativne kamatne stope, kako one utječu na bilancu. 2015. je prva godina kada smo imali negativne kamatne stope i e, neto marže su zapravo dale dobre rezultate 2015. i zapravo se povećala. Mi vjerujemo da će se to ipak e, i da će imati neke negativne posljedice 2016. A razlog je sljedeći, e, bilo je ubrzanih e, isplata i neka imovina u bilanci banaka sa fiksnim kamatnim stopama sada ističe i zapravo sada više neće imati tako visoki prinos. I treći čimbenik je taj što postoje neki problemi u transferu negativnih kamatnih stopa na e, štediše i na druge klijente. Istina je da kada je riječ o tim negativnim stopama, e, da, da iskustvo drugih zemalja nije bilo tako negativno, bez obzira što su stope bile još niže, još negativnije. Premda bi negativne stope mogle se odraziti na bilancu banaka, nema e, dokaza o tome da utječu na kreditiranje. Dakle, e, povećan obujem zajmova može kompenzirati negativan utjecaj e, tih stopa. A banke predviđaju snažan rast 2016. ali vidjet ćemo i mislim da ćemo e, morati tome pristupiti na pragmatičan način. Dakle, istina da je došlo do povećanja kreditiranja kućanstava za 2,2% u posljednjih 12 mjeseci. E, dakle, to je završilo u trećem mjesecu, ali što se tiče kreditiranja e, pod trgovačkih društava, to se povećalo samo za 0,8%, a negativno je u Nizozemskoj, Italiji i Španjolskoj. No, banke nam kažu da očekuju da će se povećati e, kreditiranje trgovačkih društava tijekom ove godine i da će se zapravo tu dinamika ubrzati brže nego, više nego u drugim e, segmentima. Što se tiče Teltroa, to bi moglo također e, ublažiti negativni utjecaj negativnih stopa. Općenito, vi znate zašto, zato što ciljane dugoročne operacije refinanciranja bankama koje daju zajmove i mogu pokazati da su dale više od određene, određenog praga, e, da tu se zapravo ono što se događa je da se njima de facto plaća da bi davale kredite ali općenito poboljšanje ekonomskih uvjeta u eurozoni značilo bi poboljšanje u bilanci banaka. E, dobit banaka bi se također povećala jer bi bilo manje gubitaka od kredita. 2015. godine je zbog gubitka kredita, odnosno zbog smanjenja tog gubitka, došlo do e, kompenzacije zbog niskog rasta u e, marži e, od kamatnih stopa i tako da je to došlo do umjerenog povećanja dobiti banaka. Banke pretpostavljaju da bi se isti trend mogao nastaviti tijekom 2016. U tom okruženju moramo biti svjesni sljedećeg. Tu se ne radi o situacije koja je svugdje ista. Na neke posrednike e, negativne kamatne stope utječu više nego na druge. Primjerice, neke banke, banke koje imaju niske spredove za hipotekarne kredite, e, na njih će negativne kamatne stope utjecati više, zato što se njihove stope indeksiraju uz Euribor, na primjer tako da se onda smanjuju. E, dakle, ovo kažem kako bih e, vam predočio sve podatke kojima raspolažemo, no moramo imati na umu i da je situacija složena i da smo svjesni toga i svih tih kompleksnosti i isto tako ovaj aranžman, e, premda je kompleksan, će trajati dugo. E, to bi bio odgovor na prvo pitanje. Drugo pitanje se odnosilo na EDIS. E, ne znam što je točno bilo pitanje. Hvala. Hvala, gospodin Marijas. E, sukob interesa, e, vidimo da ESB, to je sve otvorenije, ESB ne može biti nominalno nezavisna, a nadzire i banke, a istovremeno pozamljuje državama članice, a isto je istovremeno članica trojke. Nekoliko puta sam vam zapitao kada će ESB napustiti trojku. Mm, e, Evropski sud je rekao u slučaju 666 e, iz 2014. i vi ste spomenuli tu odluku e, kao što je to učinio i Ustavni sud u, Karlsruhe. Još jednom vas pitam u ovom odboru, kao i 23. rujna. E, to sam vam pitao 23. rujna prošle godine. Rekli ste, SB neće vječno biti član trojke. Nije li krajnje vrijeme da e SB nas, napusti trojku? Ulaganja u je drugo pitanje. U veljači 2015. na plenarki u, Strasbu, u Briselu, kao odgovor na moje pitanje, vi ste rekli da je mm, vraćanje profita SBA Grčkoj, da će se to dogoditi na kraju regija a to je već završeno. Pitanje Euroskupuna je uprsko tome e, zaključila da ne vrati e, zaradu ESB-a Grčkoj. E, to će se zadržati do daljnjega. A ti, taj se novac već trebao vratiti Grčkoj kako bi se to uh, uskoristio za javna ulaganja. Hvala. Prvo pitanje je, ja ću e, sada ponoviti. E, kada je mm, e, donijeta uloga, odluka da, za, za trojku, monetarna unija nije bila spremna da se bavi gubitkom tržišta, pristupa tržištu država članica. ESB je imao savjetodavnu ulogu zajedno sa komisijom i MMF-om. Taj je okvir e, stvoren da odgovori nadležnostima tri institucije. Nadležnost na financijskom sektoru, e, u bankarstvu i e, odgovornost za financijsku stabilnost. Drugi razlog e, za sudjelovanje SBA u ovom e, radu e, uspješni programi pomažu da se poprave transmisijske kanale monetarne politike, da se osigura financijska stabilnost i pripremni teren za održivi razvoj. Istovremeno ESB, to jest uloga SB-a, je ustanovljena u sekundarnom zakonodavstvu Europske unije, u, naročito u kontekstu um, e, paketa od šest i dvije mjere. E, e, funkcije ESB-a su po tome ustanovljene, koju mi nećemo biti jedini koji će odlučivati o našem sudjelovanju. ESB neće zauvijek biti članica trojke. Mislim, mm, on ne ovisi samo o nama e, hoćemo li ostati ili ne, jer je ta uloga ustanovljena u sekundarnom zakonodavstvu Europske unije. A drugo pitanje, e, da moramo to pitati e, e, članice euro skupine e, eurozone. Što, se što će se dogoditi sa ovim novcem koje ste, gospodin Markočelo ima riječ. E, hvala gospodine predsjedniče. Prije par dana ministar razvoja Carlo Calenda iz Italije je napao predsjednika Konsoba. To je nacionalno povjerenstvo za društvo i burzu i e, tog predsjednika je optužilo da je eliminirao E, tog predsjednika iz informativnih e, prospekata. On je rekao da u 2012. uvjeti u kojem se e, opisuju informacije za javnost, to su informacije koji ne uključuju probabilističke scenarije. Trebamo li znati točno kad će, kad će Europska komisija će se očitovati vezano za e, tri e, nadzorna tijela e, financijskog sektora u svjetlu dokumenta koji ima ključne informacije za naše na našu javnost. Mislim da moramo imati jedan siguran datum i još jedna stvar. Ovih dana E, javnost je u Italiji obavještena o tome što se dogodilo sa popularnom bankom iz Vičence vezano za određene financije koji su e, e, procijenjeni na 2 milijarde. Mislite li da bi ovaj, ova aktivnost financiranja postoji i u drugim kreditnim talijanskim institucijama? I, I Žao mi je, neću biti precizan u odgovorima. Prvo pitanje e, odgovorit ću vam pismenim putem. Mm, to ću učiniti e, čim budem imao vremena. Nemam tu komentara što se tiče ostatka vašeg pitanja koje se tiče vijeća. A, a Mm, vi to morate e, postaviti to pitanje SSM-u, a ne ESB-u. Kostas Mavrides ima riječ, izvolite. Hvala, predsjedniče. Gospodine dragi, prošlog tjedna e, na ovoj klupi gdje sada sjedite je sjedio Lord Hill, povjerenik e, Hill Uh, on, govoreći o bankovnoj uniji, komentirao je o važnosti povjerenja i poštene uh, konkurencije u bankarstvu. Imam dva specifična pitanja o povjerenju i uh, poštenoj konkurenciji i Edisu. Mm, mm, to je pitanje već postavljeno od kolege ovo, i Edisu. U prvom Komentirali ste o jednakom e, postupanju sa štedišama, jednaki uvjeti za sve. Isti argument e, se odnosi na pomanjkanje jednakih uvjeta za privatne banke. Kako one prikupljaju kapital e, depozitima? ta konkurencija je nejednaka. Ako imamo negarantirane depozite u e, državama članicama koje nemaju garantirane uloge, mnogo teže nego drugdje. Sada izgleda da će se e, e, ova jamstvo za uloge doći 2024. Mislite da rizik odlaganja toga da li je to vrednije od, od toga da kao nezavisna institucija gurate da se to uvede prije? Mm. Drugo pitanje, naravno bankovna unija je pitanje kompromisa u državama član. Tu imamo tri stupa. Kako smo se složeni? Nadzor, E, sanacija i e, jamstvo e, depozita. Sad, mogli smo to napraviti i drugačije. Prvo jamstvo, a onda sanacija. Da li je pošteno? Pitanje je za sve nas koji smo prihvatili kompromis na vrijeme da sada imamo ova razmišljanja o daljem odlaganju. Hvala. Hvala lijepa. E, sa stajališta ESBA nema sumnje da dovršetak bankovne unije je važan. Da to sadržava važne akcije, to je završetak Edisa kao stupa, osnovnog stupa bankovne unije. Mi moramo ići dalje, naći e, dalje, ići dalje i e, osigurati jamstvo. E, mislim da nismo mogli to činiti drugim redom. Jedan razlog za to je da smo u prvom e, redu dali jamstvo e, za štedne uloge. Onda moramo imati povjerenje da ćemo mi banke ili građani platiti premiju za osiguranje depozita e, drugih dijelova eurozone ili banaka koje koje nisu ex ante e, podložne e, propasti. E, ima, stvaranje jednog nadzornika je bio logičan korak ka, da to dođe prije jamstva. To je bio logičan slijed akcija. A ne osporavam to da bi bilo poželjno da e, ići dalje i naći kompromis u stvaranju bankovne unije. Hvala. A, nepoštena konkurencija? Rekli ste e, privatne banke, koje podižu kapital. Privatne, privatne banke na periferiji Europske unije recimo u Italiji ili u Cipru, Grčkoj, Portugalu koji e, podižu kapital putem depozita i oni se izlažu većem riziku, oni moraju plaćati veće kamate, a to nije fer prema drugim bankama, recimo u velikoj državi članici. Što mislite pod time e, da se podiže kapital putem depozita? Na koji način se podiže kapital putem depozita? depozito, e, ljudi stavljaju depozite u banku, a banka plaća kap, e, kamate. Ali to nije kapital, to je depozit. Ali s obzirom da ne postoji e, plan jamstva na europskoj razini za depozite, onda morate plaćati veće kamate na te depozite, da. Žao mi je. E, jamstvo e, za depozite je uglavnom usmjereno prema e, ljudima koji stavljaju te depo, depozite, a ne znači da banke plaćaju jednaku premiju. Vjerojatno je da će plaćati drugačije premije, različite premije, zbog inherentnih e, različitih e, rizika e, s kojima se suočavaju na raznim dijelovima europodručja. Međutim, moramo vidjeti kako će se razvijati detalje tog plana. Međutim, naravno, mi moramo to tretirati na jednakoj razini zbog depozitara. Moramo to učiniti za njih. Hvala. Mogu li... Napravit ćemo pauzu od pet minuta. Hvala Okay. So dear colleagues. E, dragi kolege, zahvaljujemo predsjedniku Dragiju za ovaj monetarni dijalog u e, svojstvu predsjednika e, Europske središnje banke, a sada idemo na dijalog u njegovoj ulozi predsjedatelja Europskog odbora za sistemske rizike koji će se sastati u četvrtak. E, to znači da bi moglo doći do nekih odluka e, koje ne možete potpuno s nama danas podijeliti, ali drago nam je što vas imamo ovdje i da ćemo i da se e, odluke tog odbora ne primjenjuju na odluke Eh, eh, SDA. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Časni članovi odbora za gospodarske i monetarne poslove, zaista mi je zadovoljstvo što vam mogu danas pričati o mom svojstvu predsjedatelja e, Europskog odbora za sistemske rizike SRB-a. Na početku bih želio reći da opći, e, opći odbor SRB-a će se sastati u četvrtak. E, ja ću rado izvijestiti o E, ishode naših rasprava e, tijekom sljedeće rasprave. Međutim, želio bih danas e, spomenuti neke od naših prioriteta, posebno u područjima gdje se nadamo da ćemo finalizirati posao tijekom ljeta. Prvo pitanje je vezano za srednjoročni učinak niskih razina kamata iz stajališta makroboniteta. E, prošli puta sam govorio o pitanju e, rada SRB-a e, kada se radi o srednjoročnim implikacijama za financijski sustav tih niskih kamatnih stopa. Sada gledamo na to sa strukturnog stajališta kako bismo odredili E, na koji način će to utjecati na poslovne modele financijskih institucija, banaka, e, osiguravajućih društava, mirovinskih fondova, investicijskih fondova i, e, i tržišne infrastrukture. Isto tako istražujemo odnost cikličkih faktora kao što su razina profitabilnosti i potreba za osiguranjem održivog izvora financiranja. Naš rad se usredotočuje kao prvo na utjecaj e, niskih e, kamatnih stopa na gospodarstvo i e, na ponašanje gospodarskih subjekata. Drugo, učinak na banke, osiguravajuća društva i financijska tržišta i treće, odnos između tih tri sektora. Financijska e, rizici financijske stabilnosti vezane za niske kamatne stope mogli bi se materializirati u različitim dijelovima financijskog sustava. Zbog toga nam treba holistički pristup kada izrađujemo odgovore u obliku politika. E, s tim ciljem e, gledamo na tri glavne skupine rizika. Prvo je održivost poslovnih modela, e, drugo je e, poduzimanje rizika e, na širokim temeljima i treće izmjene strukture financijskog sustava. Politike za rješavanje sistemskih rizika prepoznate u prve dvije kategorije ciljaju povećanju otpornosti, povećanju praćenja razvojnih koraka i osiguravanja izlaza institucija e, čiji poslovni modeli nisu održivi. Što se tiče treće kategorije, to jest promjene u e, strukturi financijskog sustava, želim spomenuti izmjene strukture tržišta mogu promijeniti prirodu rizika, i zato bi moglo biti potrebno definirati e, makrobonitetne politike koje bi to trebali rješavati. Glavni odbor SRB-a će i dalje raspravljati o tim pitanjima i vrednovati tehnički rad ovoga tjedna. E, upravo sam spomenuo da e, trebamo holistički e, pogled na implikacije e, niskih kamatnih stopa. Govoreći šire, mi smo uvjereni da takav holistički pristup je potreban u smislu makrobonitetnih e, politika. To me dovodi do još jedne važne teme za SRB, a to je razvoj strategije za makrobonitetnu politiku koja ide još izvan bankovnog sektora. Iako makrobonitetna politika za bankovni sektor je već e, operativna i funkcionalna, e, strategija politika, regulatorni podaci, i instrumenti za rješavanje rizika izvan bankovnog sektora e, trebaju daljnje jačanje. To je zadatak koji će zahtijevati širok veliki e, raspon dionika u Europi da rade zajedno, uključujući zakonodavce, SRB, makro i mikrobonitetna tijela i regulatore e, ponašanja. Ono što je potrebno je analitički okvir i okvir politika koji će ciljati na rizike u cijelom financijskom sustavu, E, sa dosljednom, e, iako ne možda jednakim instrumentima, uključujući one za osiguranja, financijska tržišta i tržišnu infrastrukturu. Osim toga, makrobonitetna politika trebala bi e, više se usredotočiti na područja gdje je sistemski rizik viši. I zato zahtijevana razina otpornosti određenih dijelova financijskog sustava, kao što su investicijski fondovi, trebala bi biti povezana za njihov potencijalni učinak u smislu sistemskog rizika s kojim se financijski sustav u cijelini suočava. Također postoji potreba da se uzme u obzir e, prekomjerna zaduženost gospodarskih subjekata. Zato rizik na razini e, krajnjih e, pozemljivača, odnosno tip kredita, jesu li to bankovski zajmovi, nebankovni bankovni zajmovi ili vrijednosni, vrijednosnice vezane za dug. E, to e, znači da trebamo razviti okvir za zahtjeve za investicijske fondove, a isto tako koristiti nove izvore podataka koji postoje u e, zakonodavstvu koje je na snazi. Osim toga, mi predlažemo da razvijemo jedan set alata za financijsku stabilnost, uključujući stres test za upravitelje imovinom, osiguravajuća društva i mirovinske fondove, kao i okvire za oporavak i rješavanje za e, središnje sugovornike osiguravajućih društava. SRB će uskoro objaviti jedan strateški dokument o ovome koji će biti referentni dokument za buduće, buduću izradu politika. Reći ću nekoliko riječi o likvidnosti a konkretnije o procjeni rizika za investicijske fonde i fondove i za sektor e, koji e, pravi tržište u Europi. Nekoliko e, onih koji izrađuju politike, uključujući Europski parlament, često postavljaju pitanje jesu li se e, e, pogoršali e, sistemski uvjeti likvidnosti i imali novo zakonodavstvo neke posljedice. Drugim riječima, da li neravnoteže između potražnje i, ponude likvidnosti, koje, da li oni zahtijevaju odgovor politika? To je važno pitanje makroboniteta koje bi moglo e, pojačati šokove u financijskom sustavu. U, tom kontekstu SRB radi kako bi procijenio rizike za investicijske e, fondove i sektore koji čine tržište u Europi. Taj rad ima koristi od naše mogućnosti da prikupimo podatke i provodimo analize u svim državama članicama Europske unije. U našem prikupljanju podataka mi smo obuhvatili 274 e, firme koje se bave upravljanjem imovinom i 1668 investicijskih fondova sa fiksnim e, dohodkom. E, prva tehnička procjena koja se temelji na našim e, proračunima makrostresa dovodi do zaključka da 95% e, firmi za upravljanje e, imovinom investicijskih fondova će moći potpuno zadovoljiti zahtjeve za redempcijom u jednom ekstremnom, ali mogućem scenariju ja to kažem potpuno svjestan da, e, da taj rad još uvijek mora vrednovati opći odbor SRB-a ovoga tjedna. Što se tiče nedavnih regulatornih izmjena i, njihovim, i njihovom e, nenamjeravanom učinku na likvidnost tržišta, važno je e, zapamtiti koji su ciljevi novih e, pravila. E, jača regulacija, stroža regulacija koja znači da oni koji izrađuju tržište bolje mogu apsorbirati gubitke pod e, uvjetima tržišta pod stresom, povećanjem otpornosti tržišta i smanjujući narušavanje e, tržišta u vremenima stresa. Ja sam ažurirao, eh, ažurirao sam vas, eh, dakle dao sam vam najnovije informacije o važnim prioritetima, sad bih želio reći nešto o materijalima koje smo objavili od kada smo zadnji put se susreli. U odnosu na naš zadatak razvoja eh, makrobonitetnog okvira za bankovni sektor, nedavno smo uspostavili okvir za e, dobrovoljnu prekograničnu recipročnost makrobonitetnih e, mjera. To se koristilo u slučaju Belgije, a nedavno i Estonije. Već sam spomenuo u ovom odboru naš rad na pitanjima financijske stabilnosti vezano za e, rezidencijalne i poslovne nekretnine. Relevantna izvješća SRB-a su sada objavljena, oni vam e, nude jedinstvene podatke o strukturnim razlikama. Osim toga, mi smo objavili i reviziju makrobonitetne politike u Europskoj uniji koja raspravlja o mjerama koje se provode u zemljama Europske unije 2015. godine. Namjeravamo e, da to postane godišnja publikacija osim toga, naš rad na osiguranju rezultirao je objavljivanjem izvješća e SRB-a o sistemskim rizicima u e, sektoru osiguranja. E SRB i dalje radi na osiguranju jer suprotno onome što se obično tvrdi postoje sistemski aspekti osiguranja koji trebaju biti riješeni. I konačno, savjetodavni odbor, znanstveni odbor je, eh, objavio izvješće u veljači koje je doprinjelo eh, raspravi o financijskoj stabilnosti i rizicima koji eh, dolaze od klimatskih promjena. Kao što znate, E, ovo izvješće je potaknuto pitanjima koje ste nam postavili u ovom odboru. Zahvaljujem vam što ste otvorili to pitanje i e, želim reći da će SRB i dalje e, razmotriti financijsku stabilnost i rizike koji dolaze iz klimatskih promjena. Isto tako želim reći da vaša pitanja o financijskoj stabilnosti vezana za uvođenje IFRS-a 9 će SRB pozorno proučiti u tom cilju nova radna skupina kojom predsjeda profesor Javier Suarez će se sastati prvi put ovog tjedna. Hvala na vašoj pozornosti i sada sam na raspolaganju za vaše pitanja. Hvala. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem i na pozitivnom feedbacku i na onome što ste rekli o novoj radnoj e, skupini za IFRS 9. Zbog vremenskih ograničenja moramo biti jako strogi s vremenom, pa ću zamoliti da govorite najviše jednu minutu za postavljanje pitanja i da e, se u četiri minute e, zadržite na četiri minute. Jose Manuel Fernandez je prvi govornik. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim zaželiti dobrodošlicu predsjedniku Dragi. Moje pitanje je vezano za Portugalsku javnu banku koja je najveća banka u Portugalu. Želim pitati da li je Europska središnja banka im je dala upute portugalskoj vladi da e, otkloni maksimalno ograničenje e, na plaće direktora e, Casa Geraldi Depositors DG i kako objašnjavate potrebu da 4 milijarde eura e, e, novaca poreznih obveza injektirate u tu banku? Da li e, pratite plan restrukturiranja koji je ta banka uspostavila i uključuje li to otpuštanja ili smanjenje teritorijalne nadležnosti banke? Hvala. Hvala lijepo, ja se ispričavam, međutim mislim da bi SSM bolje odgovorio na ovo pitanje, a ne SRB. Mi nismo nikada o ovome raspravljali. Hvala. Hvala, pa je vaš Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Tijekom jednog prethodnog saslušanja spomenuli ste da bi za dobro funkcioniranje SRB-a bilo potrebno est euh, aujourd'hui devant le Parlement européen. Da postoji Brel, dakle to je sada u postupku u Europskom parlamentu. S obzirom na uvjete stupanja na snagu međunarodne norme, mislite li da bi bilo dobro dok se čeka usvajanje telaka u Europskoj uniji, za stabilnost financijskih tržišta da MREL stupi na snagu što je prije moguće e, i to dakle temeljem odluke, odnosno prijedloga komisije. Kao prvo želim reći da u potpunosti e, podržavam režim sanacije banaka i koncept bailina. Jedinstveni sanacijski mehanizam je važna dopuna sustavu nadzora i mislim da smo u regulatornom smislu ostvarili značajne pomake. Međutim, neki izazovi su još pred nama. I prvi je upravo taj koji ste spomenuli. A to je jasan pravni okvir Vezano uz apsorpciju kapaciteta mm, što se tiče banaka, dakle MREL i e, dakle ujednačena provedba tog e, načela diljem Europske unije. Zatim usklađivanje mrela sa e, tilakom koji je svjetski standard. Općenito se može reći da jedinstveni sanacijski odbor može bolje odgovoriti na to pitanje. Međutim, Europska središnja banka će se usredotočiti na ocjenu provedbe, odnosno utjecaja mrela. Kao prvo tu je znači, veza između tilaka i mrela kada je riječ o postojećim instrumentima makrobonitetne politike, kao što je zaštitni mehanizam, kontraciklički zaštitni mehanizam, zatim moguća pojava e, nove transmisije rizika u financijskom sustavu zbog e, obveza koje izlaze iz bailina. Treće, e, mogući prociklički efekti korištenje mehanizma Bel-ina. i četvrto kako će te nove obveze utjecati na gospodarski oporavak i financiranje realnog sektora. Evo dao sam opći pregled svih područja interesa e, gdje će se Europska središnja banka očitovati. Hvala Kay Swinburne. Hvala i vama. Ja želim uputiti pitanje ime Sandra Luz koja je potpredsjednica odbora Econ. E, dakle, imam e, uobičajeno pitanje o eurozoni. U svibnju 2016. godine financijska analiza Europske središnje banke govori o nekoliko rizika financijskoj stabilnosti. E, dakle, postoje rizici srednje razine i tu se spominje e, niska mogućnost profita za banke i osiguravateljska društva. A kod banaka je to posebno problematično zbog činjenice da nisu smanjili nenaplativi krediti E, tu su dva pitanja. E, razmatra li ESRB politiku uvođenja sustavnog rizika u financijski sektor, posebno u eurozoni? I drugo, ovo izvješće se bavi rizikom koji predstavljaju nerješeni problemi. Kad je riječ o MPL-ovima, ESRB ima radnu skupinu e, za nenaplative kredite, no zanima me da li Evropska da li se isto tako radi na rješavanju tog problema? Hvala. E, pad e, profitabilnosti banaka i osiguravateljskih društava je predstavlja veliki rizik, posebno s obzirom na niske kamatne stope. Početkom godine smo primijetili visoku volatilnost um, i vidljiva je bila niska profitabilnost banaka. S jedne strane postoji problem sa profitabilnošću zbog niskih neto marži. To se kompenzira nekim čimbenicima kao što je povećanje obujma kredita zatim prihodi od e, naplate naknada, a e, niska e, razina MPL-a u nekim zemljama kako oporavak bude se nastavljao, može dovesti do povećanja kvalitete kredita. Dakle, to se može pretočiti u bolju kvalitetu novih kredita, što znači zapravo veća učinkovitost i manje troškovi. Osiguravatelji su postigli bolje rezultate od banaka, međutim i e, kod njih su e, je dobit slabija zbog e, niskih kamatnih stopa. Mi analiziramo sve te čimbenike, a namjeravamo organizirati raspravu u četvrtak na temu MPL-a. Mi na ovom problemu surađujemo i sa EBOM, Mi ćemo informirati odbor o tome možda na sljedećem saslušanju. Hvala. Mihajlo Hojber. Hvala predsjedniče. Predsjedniče, dragi, upravo ste govorili o problematici e, niskih kamata ili e, strukture e, krivulje mm, u smislu makropotencijalnih rizika. E, htio bih vam svratiti pažnju na tematiku koja se ne tiče samo dugoročnih, već, e, kratkoročnih, već i dugoročnih kamata. E, dugoročni kamati, na primjer u Danskoj ili u Švicarskoj, su niski sumnja i da li je sumnja točna da je višak štednje e, dovodi do e, pomanjkanja e, isplativih ulaganja i to pomanjkanje isplativih ulaganja dovodi do tih velikih štednih uloga. Mm, um, životna osiguranja također pate od ovog od ove situacije? A drugo pitanje kako ocjenjujete razvoj privatnog zaduživanja e, u smislu financijske stabilnosti? Uh, Hvala lijepo. Dopustite mi da najprije kažem nekoliko stvari. U SAD su imali kamatnu stopu od 0% tijekom 7, 8, 9 godina, ne sjećam se točno. A utjecaj na banke, osiguravatelje i mirovinske fondove nije bio usporediv sa onime o čemu se govori u eurozoni danas. I to zbog čitavog niza čimbenika vjerojatno zato što postoje drugačiji poslovni modeli, a isto tako i postoje neke regulatorne odredbe koje omogućuju osiguravateljima da e, diversificiraju svoj portfelj ulaganja e, prema onima sa većim prinosom. Isto tako možda je to djelomično zbog veće fleksibilnosti. E, niske kamatne stope imaju svrhu poticanja gospodarskog rasta i oporavka. I to, dakle, gospodarskog rasta koji će biti solidan. Ti čimbenici će sigurno pogodovati e, bankama, e, osiguravateljima i mirovinskim fondovima u smislu bilance. I dakle, niske kamatne stope su simptomatične za e, opće stanje gospodarstva. I na njih treba gledati tako. E, I tome treba prilagoditi poslovne modele u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Međutim, mi smo svjesni da je to također opasno u smislu financijske stabilnosti. Europska središnja banka i ESRB svjesni su toga. Mi ćemo svakako pratiti e, daljnji tijek zbivanja. Htio bih se osvrnuti na jedno konkretno pitanje. Kad bi ova situacija potrajala duže vrijeme, gdje bismo e, trebali potražiti veći rizik. Jedna kategorija koja je najizloženija su financijski posrednici koji obećavaju e, zajamčeni fiksni prinos. To vrijedi za neke mirovinske fondove i osiguravatelje koji se bave životnim osiguranjem. Drugi izvor rizika je povećanje cijena nekretnina to je zabilježeno u nekim dijelovima eurozone, premda smo daleko od nekakvog mjehura nekretnina, da, cijene idu gore, ali nije došlo do eksplozije kredita i zaduživanja. U svakom slučaju niska razina kamatnih stopa predstavlja plodno tlo za određene obrazce ponašanja, kao što je potraga za većim, e, većom zaradom i zato je potrebno biti oprezan. I na kraju tu je i ukupna profitabilnost e, bankarskog sektora i osiguravateljskog sektora. E, za sada postoje neki čimbenici koji mogu kompenzirati negativni utjecaj kamatnih stopa na dobit banaka i osiguravateljskih društava, ali moramo to budno pratiti. Hvala, Dimitris Papadimulis. Hvala lijepa, gospodine dragi. Dopustite mi da vam postavim jedno pitanje. E, to se odnosi na Grčku, odakle dolazim. Posebno e, mi je bila zanimljiva vaša izjava o značajnom napretku e, koji je ostvaren u grčkom gospodarstvu. Zanima me što vi namjeravate poduzeti s vaše strane, kako možete poduprijeti i osnažiti taj trend. Sutra se e, održava sastanak upravljačkog odbora ESRB-a i prva revizija programa za Grčku je dovršena, a upravljački odbor ESM-a e je isplatio tu tranšu. Dakle, kada će upravljački odbor Europske središnje banke e, odlučiti da podrži likvidnost e, realnog sektora? možemo očekivati takvu odluku sutra? programa halarosis. Što se tiče sudjelovanja Grčke u e, programu to ti Kvantitativnog popuštanja. E, dakle, kada će se o tome donijeti odluka, e, pod kojim uvjetima i tako dalje. I na kraju, mogućnost znatnog, značajnog odlaganja dovršavanja prvog stupa bankarske unije što se tiče jamstva za štedne depozite. Zanima me predstavlja li to sistemski rizik za europski bankarski sektor? Thank you. I mean, a bureaucratic answer to your questions would be that this is the SRB hearing. Dakle, ja bih rekao da ovo, da ovdje govorimo o saslušanju sa e SRB-om, a ne govorimo o Europskoj središnjoj banci, a mi u sklopu Europskog odbora za sistemski rizik ne razgovaramo o Grčkoj, ali pokušat ću vam dati odgovor. Sada kada je upravljački odbor donio odluku o završetku aktivnosti i o isplati, e, dakle, upravljačko tijelo će razmišljati o odluci koja bi mogla dovesti do ponovne aktivacije skidanja izuzeća. Postoje uh, neka vremenska ograničenja Zatim tu isto tako postoji i neovisna ocjena o održivosti duga, to je sastavni dio ocjene rizika, tako da vidjet ćemo kako će se to razvijati. Uh, dakle, još jedno pitanje o riziku dakle produženog razdoblja inflacije vezano uz financijsku stabilnost. Dakle, zamislimo da kamatne stope dugo ostanu niske, kako će to utjecati na financijsku stabilnost? Što se tiče tih e, niskih kamatnih stopa, ranije ste spomenuli da je došlo do porasta ulaganjima Međutim, zapravo vidim da dolazi do mnogo, do velikog broja aktivnosti spajanja i preuzimanja i oni se koriste tom pogodnošću da su e, kamatne stope e, niske. I zapravo velik broj tih aktivnosti ne stvaraju dodanu vrijednost, tako da nisu korisne u, realnom sektoru. E, dakle, što, kako gledamo na to iz perspektive sistemskog rizika, E, zatim, što je sa sljedećom idejom? Da se može potaknuti financijska stabilnost tako da se zatraži od evropskih banaka da imaju portfelj instrumen, dužničkih instrumenata, dakle umjesto da se usmjerimo na primjerice španjolski javni dug, da se kaže da svaka banka u eurozoni može mora u svom portfelju odraziti e, kapitalnu strukturu ESB-a. Što mislite o tome? Dakle, prvo pitanje je bilo utječe li niska inflacija na rizik? Da, svakako da utječe. I dakle kućanstva, države i trgovačka društva e, kada su donijeli odluku o zaduživanju prije nekoliko godina sada imaju stopu od 2%. Dakle, ta inflacijska stopa je niža. A to znači da zapravo da je njihovo, njihov dug veći. Mi očekujemo da će se inflacija približiti ciljanoj vrijednosti od 2%, ali jasno je da e, postoji opasnost ukoliko stopa inflacije bude preniska i to se odnosi na sve kategorije dužnika, posebno na one koji imaju dug koji je e, dakle ispregovaran u nekim drugim uvjetima. Preniska inflacija također se dovodi u vezu sa općim e, makroekonomskim uvjetima gdje nema mnogo aktivnosti. Što se tiče MNA, e, dakle mi govorimo o 2005. 6. 7. sedam obujam MNA u to vrijeme bio je mnogo veći nego sada, a i kamatne stope su bile veće. Tako da je jasno da niske kamatne stope potiču financiranje i zaduživanje i e, isto tako mogu poticati ove MNA transakcije e, koje se temelje na zaduživanju. Međutim, ne vidimo da su tu, je tu došlo do nekih e, neviđenih situacija u odnosu na situaciju prije, prije krize. Dakle, govorimo o bankarskom sektoru. Vaše e, e, e, Treće pitanje se tiče novog, nove vrste imovine koja ne bi podrazumijevala nikakav rizik. Mi ćemo na sljedećem sastanku glavnog odbora ovog tjedna razgovarati o jednom dokumentu koji se upravo bavi tim pitanjem. Savjetodavni znanstveni odbor je pripremio taj dokument E, koncept nije u potpunosti e, jednak onome koji ste spomenuli, ali je svrha i ciljevi su vrlo slični. Je li taj dokument već javno dostupan? E, pa bit će objavljen. Naime, trebamo vidjeti što će glavni odbor odlučiti o tome hoće li biti objavljen ili ne, ali očekujemo da će rasprava biti vrlo zanimljiva. Hvala. Beatrix. Hvala lijepa. Imam tri kratka pitanje u e, riziko za e, proizvode osiguranja zbog niskih e, kamata. Ti kamati štete štedišama, ali i drugi proizvodi su pogođeni. Životna osiguranja trpe od toga. Isto tako mirovinska osiguranja trpe od toga, a i e, privatna e, bolesnička osiguranja trpe od e, niskih kamata. Zdravstvena skrb je time oštećena. Ova politika koju tjerate transferira e, rizike iz financijskog e, sektora u druge sektore. Bankovni rizici idu sada e, na područje zdravstvene skrbi. 10. ožujka ove godine u Frankfurtu na pitanje o promijenjenim mjerama shifting of interest into unconventional measures ste odgovorili da je li to uključuje i helikopterski novac. Nismo o tome još razmišljali. To je vrlo zanimljiv koncept. E, da li ste to rekli u svezi sa money ili je to neka greška? rizici kroz nisku inflaciju. Još dvije sekunde. E, e, predsjednik prekida gospođu koja je govorila. Hvala. Hvala lijepa. Prvo pitanje se odnosilo na rizik za osiguravatelje. Mi e, pratimo e, taj rizik u osiguravateljskom sektoru i posebno rizik koji proizlazi iz niskih kamata. Taj rizik e, dakle je također loš za neke proizvode kao što je životno osiguranje i proizvode koji nude zajamčenu fiksnu dobit. U SAD-u mm, je, ne znam, sedam ili devet godina e, postojala nulta kamatna stopa i nisu se čule iste pritužbe kao u eurozoni ili barem u nekim dijelovima eurozone. Nitko nije rekao da će nulta kamatna stopa utjecati na zdravstvenu skrb, a zdravstvena skrb je u SAD-u većim dijelom e, privatna zato eh, ne shvaćam zašto bi eh, nulte kamatne stope utjecale na zdravstvenu skrb u eurozoni, no vratit ću se sada na osiguravatelje. sustav solventnosti 2 može riješiti eh, taj problem zato što će te pozicije biti bliže računovodstvu na tržišnim načelima. Solventnost 2 će također značajno povećati transparentnost u sustavu. Dakle, na, tijekom te tranzicije na Solventnost 2 e, tvrtke mogu tražiti da koriste tranzicijske mjere tijekom sljedećih 16 godina, tako da na taj način mogu izbjeći e, negativni učinak prelaska na novi sustav osim toga smo analizirali potencijalne sistemske rizike koji proizlaze iz aktivnosti osiguravatelja. E, to, će, to je bilo objavljeno krajem 2015. godine, a što se tiče Thank you. helikopterskog novca, o tome se nije razgovaralo. Hvala Bernard Monod. Hvala gospodine predsjedniče. Predsjedniče, vi ste na čelu SRB-a već gotovo pet godina. Mnogi se danas pitaju o učinkovitosti i konkretnoj ulozi te institucije. Kao prvo, 2014. je uspostavljen SSM, znači e, čelu gospođa Nui i e, na taj način SRB više nema svoje ovlasti. Nismo čuli SRB na početku godina vezano uz takozvani kokod nizozemske e, banke. Niti ste anticipirali, niti kasnije analizirali e, situaciju vezanu uz Deutsche Bank. Većina financijskih kriza nastala je zbog neravnoteža na financijskom tržištu, e, a, i dalje se ne vodi računa o sistemskim rizicima. kao, dakle, tu govori do, dolazi do koncentracije sistemskih rizika u nekim ustanovima. E, dakle, ko radi na toj temi i možete li potvrditi prijenos ovlasti e, nacionalnih središnjih banaka, e, odnosno u području ELA na Europsku središnju banku? Hvala. Thank you. Uh, da kažem nekoliko riječi uh, o ulazi SRB-a u reviziji uh, makrobonitetnog okvira koje ima komisija. Cilj je da pojednostavimo procedure i instrumente kako bismo ograničili mogućnost neakcije i potekli financijsku stabilnost i otpornost financijskog sustava u eurozonu. Eh, sadržaj eh, eh, mišljenja SRB. SRB ne donosi odluke, onda je mišljenja i preporuke i opomene. Ovo mišljenje će odraziti transformaciju ekonomskog okoliša u posljednjih nekoliko godina. Uvođenje unije tržišta kapitala na zaposlenost ekspanzije, nefinancijskih institucija i izazov e, niskih kamata e, to nije ograničeno samo na bankovni sustav. Prema tome, dok SRB je već e, dao evropskim zakonodavcima mišljenje o mogućim opcijama za, kao dio SRD četiri, to se odražava i na rad na politikama koje idu iznad bankovnog sustava. Moramo čekati dalje detalje od strane komisije. E, moramo čekati vremenske okvire za konzultacije i konačne rezultate legislativnih e, prijedloga komisije. To još nije formalno objavljeno oprostite, pitanje ELE, nadležnost ELE. E, SRB ne može na to odgovoriti. Hvala lijepa. Imamo zadnje skupinu pitanja. Gospodin Zalba ima prvi riječ. Hvala predsjedniče, hvala lijepa predsjedniče dragi. Govorim u ime drago kolege, kolegice Eve Pavlove. E, čestitam na prvoj godini rada SRB e, unutar stalnog mijenjanja e, propisa. Tu postavljaju se novi izazovi pred Evropsku uniju. Da li vidite rizik u sustavu kao jedan od izazova? unačar e, radu e, nemamo još jasnih preporuka o smanjenju e, rizika. Vjerujete li da će Evropska unija moći ići dalje sa svojim planovima kao što je predviđeno? kako možemo smanjiti državne dugove? E, e, još jedan izazov je stvoren u makrobonitetnom okvoru e, u nebankovnom sektoru. Sada se radu, radi u srb na instrumentima za nebankarski sustav. Kakav će to biti okvir? za izbjegavanje rizika u tom sektoru. Jonas Fernandez. Kao što znate, u ovom domu i u vijeću raspravljamo o propisima koji će ustanoviti STS e, e, e, sustav sekuritizacije. E, imamo još stopu za zadržavanja u tom sustavu, u bilancama banaka. E, mm, Tang je predložio da se to podigne na 20%. E, zahtjevi kapitala su takovi da imamo mokro bonitetne zabrinutosti. Moje pitanje e, glasi što se događa kad e, te proizvode kupe nebankovni subjekti? E, kako ćemo stabilizirati bankarstvo u sjeni? Treba li to, tu stopu zadržavanja prilagoditi ovisno o poziciji ciklusa? Ako imate boom u bankarstvu u sjeni, treba li povećati ovu stopu zadržavanja? Može li se ona e, koristiti kao makrobonitetni instrument za praćenje e, bankarstva u sjeni? Mislite li da bi to mogao biti način poboljšanja e, nadzora ovog sistemskih rizika u bankarstvu u sjeni? Hvala. Prvo pitanje se tiče Edisa. Ne možemo o tome sada razgovarati, međutim jasno je da ESB smatra Edisa trećim e, stupom dovršavanja bankovne unije. Važno je dovršiti bankovnu uniju kako bismo smanjili nesigurnost i povećali povjerenje u eurozoni. E, također je jasno da pre, su pregovori sada stal, stali, treba naći kompromis između smanjivanja rizika i dijeljenja rizika. E, moramo se dogovoriti o vremenskim okvirima e, za obje strane. Sve će se to odvijati tokom sljedećih tjedana i mjeseci što se tiče o izloženosti e, e, za državni dug, e, mi smo o tome objavili izvještaj u svibnju, u, ožujku prošle godine. Znamo da državni dug se tradicionalno tretira preferencijalno od strane financijskih institucija za razliku od E, dugova e, trgovačkih društava. A to naravno nije bez rizika, što znamo iz e, krize državnog duga. Svi znamo da postoji vjeza između državnog duga i banaka. Ova veza je također jedan od problema. U bankovnom sektoru koji među inim je imao negativ uh, utjecaj uh, na transvisijske kanale monetarne politike. Da moramo ublažiti sistemski rizik, moramo osigurati da uh, imamo mm, mm, dobru tranziciju i koherentno sa bazelskim načelima Um, uh, uh, državne obveznice koje imaju banke. To mora biti rezultat globalnih pregovora, a ne nešto uh, što ćemo, o čemu ćemo odlučiti na, samo na razini EU-a ili čak što je teže shvatiti na nivou eurozone. U izvještaju e SRB daje e, e, detaljnu analizu opcija politike na 70 stranica. E, trebamo reformirati stup 1, zahtjevi kapitala, zatim diversifikaciju i, i također povećati transparentnost. Imamo za sve opcije razloge pro i kontra Naravno moramo pogledati relativne e, koristi ili nedostatke svake mjere. E, e, cijeli problem se sada razmatra u svojim različitim dijelovima. Na tome radi Bazelski odbor ESB i ESRB svo to kolektivno razmišljanje će e, donijeti e, rezultat, e, mišljenje koje ćemo podijeliti, koje ćemo podijeliti svim dionicima. A, a drugo je se pitanje stiče nebankovnog sektora. Koje su makrobonitetni instrumenti za nebankovni sektor? Mogli bismo pokušati na neki način da damo listu tih instrumenata. A ona neće biti potpuna. E, imamo instrumente za neravnotežu likvidnosti u, um, investicijskim fondovima. E, moramo imati procikličke instrumente e, herkatove u financijskim tra transakcijama i derivativima moramo imati e, makrobonitentni nadzor e, cijelog e, makrofinancijskog sustava i tu ćemo mi igrati važnu ulogu u ocjenjivanju rizika nebankovnog sektora. SRB će naravno surađivati sa FSB-om Eh, odborom za financijsku eh, stabilnosti koji je počeo radom nedavno. Što se tiče eh, transparentne sekuritizacije, Naravno, mi podržavamo predlog komisije, smatramo da će, će to dati značajno poboljšanje E, tržištu sekuritizacije. Do sada je to tržište bilo prilično ograničeno e, izvanrednim e, ekspanzivnih mjera i popuštanju regulatorni okvir ne potiče razvoj tog tržišta i stoga je prijedlog komisije naročito došao. Prema tome, složili smo se s prijedlogom komisije za naplatu za zadržavanje, retention charge, e, sekuritizacija e, treba imati e, opterećenja koja nisu jednaki kao netransparentna sekuritizacija. Ova situacija je proziv izvod propisa koje smo uveli e, e, e, u financijskoj krizi. Sve se mora tretirati jednako. Neplaćanje Eh, evropske sekuritizacije je bila jedna desetina onoga što se događa u SAD-u. Eh, sekuratizacija je u mnogom čemu bila, eh, se mogla lako ocijeniti i vrednovati. Ove nove mjere to sada popravljaju da li ovi retention charges se moraju e, e, podesiti kupcu. E, to je više problem zaštite potrošača nego problem optimalnog dizajna financijskog proizvoda, ali o tome treba razmisliti. Hvala lijepa. Predsjedniče dragi, možemo zaključiti ovu važnu raspravu, to je drugi dio našeg dijaloga. Zahvaljujemo vam na vašem prisustvu ovdje. Ekofin e, je odlučio da nema frontloading na evropskoj razini. E, vratit ćemo se ovim temama čitat ćemo i nove studije i opcije koje nam pruža ESB i e, e, e SRB. Pauza od dvije minute.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 We Moramo započeti s glasovanjem, drage kolege. Gu je već najavio da će manjinsko izvješće predložiti. E, već je poslano tajništvo, tajništvu. Zamolit ću vas da, odnosno otvaram e, glasovanje samo za provjeru, otvaram glasovanje samo kao provjeru.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 Dakle, možemo započeti s glasovanjem. Kompromis A, oni koji su za, oni koji su protiv, suzdržani, doneseno. Kompromis B, za, protiv, e, suzdržani, e, usvojeno. Kompromis C, za, protiv, e, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani usvojeno, 56 za, protiv, suzdržani odbijeno, kompromis e, za, protiv, suzdržani e, usvojen, kompromis I, E za, protiv, e, suzdržani usvojeno, kompromis F za, protiv, suzdržani usvojeno, 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis G u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. H e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 85 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 89 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 149 za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. E, I e, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 116 za protiv suzdržani e, usvojeno, 99 za protiv suzdržani usvojeno, kompromis e, i A, e, oral, usmeni amandman za protiv suzdržani usvojeno, kompromis J za protiv suzdržani usvojen, amandman 146 za protiv za suzdržani odbijen, ka usvojen, L za protiv suzdržani usvojen. Kompromis M za protiv suzdržani e, usvojen. Kompromis N za protiv suzdržani e, usvojen. E, Amendman 133 za protiv provjera 133. Otvaram glasovanje, elektroničko glasovanje. 133. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Kompromis O e, za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis Q za, protiv, suzdržani, e, usvojen. Kompromis QA za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis R za protiv suzdržani usvojen kompromis 149 za protiv suzdržani usvojen kompromis S za protiv suzdržani usvojen amandman 153 sa usmenim amandmanom izvjestitelja za protiv suzdržani usvojen amandman 158 sa usmenim amandmanom izvjestitelja za protiv suzdržani Protiv? Suzdržani moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. 158, amandman 158. To je usmeni amandman, naravno. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 154 za, protiv, Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 157 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis T za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 160 za protiv e, suzdržanih usvojen kompromis u za protiv suzdržani usvojen, kompromis e, V za protiv e, suzdržani usvojen, e, kompromis 57, kompromis duplo V za protiv suzdržani usvojen, 198 za protiv suzdržani usvojen, kompromis X u dva dijela, prvi dio za protiv suzdržani usvojen, drugi dio za protiv suzdržani usvojen kompromis Y za protiv suzdržani usvojen kompromis Z za protiv suzdržani e, usvojen kompromis AA za protiv suzdržani usvojen amandman 225 za protiv suzdržani odbijen 226 za protiv suzdržani usvojen 228 za protiv suzdržani, odbijen. Kompromis AB e, e, e, za, protiv, suzdržani, usvojen. isto tako AC za, protiv, suzdržani, usvojen. 140, 240 za, protiv, suzdržani, usvojen. 241 za, protiv, suzdržani, usvojen. 243 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvojen. Ja bih predložio da u bloku idemo od stavka 1 e, do 10 kulta. Ako se slažete, ne, ne slažete se, dobro. Onda kult 1, za protiv suzdržani usvojen, kult 2, za protiv suzdržani usvojen, 3, za protiv suzdržani usvojen, 4, za protiv suzdržani e, usvojen, 5, e, suzdržani... <laughs> usvojen. Šest za, protiv, suzdržani, usvojen. Sedam za, protiv, suzdržani, usvojen. Kult devet za, protiv, suzdržani, usvojen. kult deset za, protiv, suzdržani, usvojen. E, citation one za, protiv, suzdržani, jedan. E, citat dva za, protiv, e, suzdržani usvojen. E, citat 3 sa usmenim amandmanom izvjestitelja za protiv suzdržani usvojen. E, citat 3a sa usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvojen. E, citat od 5 do 7 u bloku za protiv suzdržani usvojeno. Citat 7 sa usmenim amandmanom je usvojen. Od 8 citat od 8 do 15 u bloku, može? Citat 8 do 15 u bloku za protiv e, suzdržani i usvojeno. Citat 15a e, e, sa usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvojen. Isto tako 15b sa usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvojeno. Citat od 16 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 2 za protiv e, usvojen. E, amandman 3 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 4 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 5 e, za protiv suzdržani usvojen. Amandman 6 za protiv e, suzdržani usvojen. Amandman 7 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 8 za protiv suzdržani usvojen E, usvojen originalan tekst citata 17 i 18 u bloku za protiv suzdržani usvojeno kompromis AE za protiv suzdržani usvojeno e, amandman 9 9 za protiv suzdržani 18 eh, za protiv suzdržani usvojen amandman 16 za protiv suzdržani usvojen amandman 24 za protiv suzdržani usvojen amandman 22 za protiv suzdržani usvojen amandman 26 za protiv suzdržani usvojen amandman 34 sa usmenim amandmanom izvjestitelja za protiv suzdržani usvojen. Kompromis e, AF za protiv suzdržani usvojen. Kompromis AG za protiv suzdržani usvojen. Amandman 19 za protiv suzdržani odbijen. Amandman 27 za protiv suzdržani odbijen. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, EPP je za, usvojen. Kompromis AH za, protiv, suzdržani, usvojen usvojen. E, dakle, glasovanje na tekstu e, kao što je izmijenjen e, poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 46 za, 8 protiv i 2 suzdržana. usvojili smo tekst. Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Karasu i čestitamo. Već sam rekao da je manjinsko izvješće Guja e, zaprimljeno, već sam to najavio. Sljedeći sastanak u ponedjeljak 27. lipnja od 3 do 7 na večer. Hvala vam ljeta, zatvaram sastanak. Hvala.